Sad ćemo imati vrlo zanimljivu raspravu, odnosno javno saslušanje o sigurnosnoj dimenziji klimatskih promjeva i kakve će to imati implikacije na obrambene kapacitete Europske unije. Imamo paneliste Dobrodošlicom želim predstavniku europskih institucija, gospodinu Dominiku Parteru, koji je šef odjela koji se bavi globalnim i gospodarskim pitanjima u IAS-u. E Zatim na moje ljevoj strani imamo gospodina Lukasa Reutingera koji je upravlja projektom u, u institutu Adelphi i osim toga je mm, bio izabran da napravi studiju o ovom istom pitanju, a to su klimatske promjene, a taj je moj zadatak dala, da, dala skupina G7, on je predstavio taj izvještaj i o tome se razgovaralo, nadam se da ćemo i o tome čuti kasnije. A sada dozvolite da e, ja e, sada e, vam predstavim u ime predsjedništva profesor Torben Jaminson član eh, akademik, eh, član eh, Norveškog sveučilišta za prirodne znanosti. On će nam govoriti o klimatskim promjenama i sigurnosnim aspektima tih promjena. Zadnji, ali nikako ne najmanje važan, je predstavnik vodeće E, institucije za istraživanje koja ima sporazum sa pod odborom za sigurnost i obranu za pružanje ekspertize o, o, to je gospođa Malin Mobjerg koja je stari e, istražitelj u Cipriju također Mm, danas poslijepodne imamo ograničeno vrijeme, dakle bez daljnjeg odlaganja dajem riječ gospodinu Dominiku Porteru. Izvolite gospodine, imate riječ. Hvala najljepše na uvodu i hvala na pozivu da budem ovdje danas poslijepodne i da obratim se pod odboru Učinit ću sve što e, mogu, svi ćemo to učiniti, ne samo da naglasim važnost ove teme, već da ju učinim i zanimljivom, kao što ste i sami rekli da će biti zanimljiv. E, govorit ću o e, vanjskoj politici Evropske unije u kontekstu klimatske sigurnosti. Ja ću o tome govoriti široko i možda će moje uvodne riječi biti pravi uvod u ovu temu koji će ilustrirati zašto je važno da učinimo prve pokušaje da nešto napravimo u tome smislu jer će to biti vrlo e, relevantno kako bi po, kako bih po, e, počeo da ću vam nekakvu presudu o, vezi između sigurnosti i klimatskih promjena citirat ću svog šefa ne zato što moram šeficu ne zato što moram nego je Federika e, Mogherinu ta koja cijelo vrijeme uspostavlja tu vezu na konferenciji sigurnosti ranije ove e, godine kad je rekla kada se ulaže u razvoj, kada se ulaže u e, e, borbu protiv klimatskih promjena, ulaže se time i u sigurnost. To je tako jednostavno rečeno kao Evropska unija i države članice imamo službenu izjavu iz ožeka ove godine. Također treba citirati zaključke koji kažu sa G, 7 i G20 e, e, sigurnosti mi moramo podizati osviještenost o rizicima od klimatskih e, promjena da bismo bolje razumjeli, integrirali, predvidjeli i upravljali e, e, posljedicama klimatskih promjena na domaću stabilnost, međunarodnu sigurnost i e, seljenje ljudi. Eto, to je ono što bismo trebali raditi E, riječi nisu dovoljne, to su samo riječi, ali rekao bih da ako o tome govorimo, to je samo po sebi važno jedan od naših ciljeva u klimatskoj diplomaciji da dodamo što više glasova zboru advokata koji se bore protiv klimatskih promjena, da dođu iz različitih zajednica, da nam se pridruže go, gospodarstvenici, energetska poduzeća, E, zatim generali iz sigurnosne zajednice u ovom slučaju su vrlo važni jer zaista je to jako važno, važno je dopriti do svih, ne da, ih se ne da se njima manipulira, ali njihov je glas vrlo važan u, u svim zemljama, u zajednici ko koja se tradicionalno bavi okolišem, oni su malo potisnuti na stranu eh, od strane eh, službene, eh, službenog političkog vodstva. Ne moramo o tome ništa više reći. Još jedan veći izazov kada smo odlučili da, da postoje ključna veza je činjenica da su razmišljanja o klimi i o sigurnosti treba ih uvesti u sve moguće sfere djelovanja, djelovanja u Um, uključujući upravljanje krizom, um, a tu idemo razvojnu krizu, humanitarnu krizu i naša um, rana oruđa za uzbudjivanje do multilateralne politike. Dakle, kombinacija svega toga se sve uklapa jako dobro u politiku sigurnosti i vanjske politike. Što moramo prvo napraviti? Moramo identificirati gdje je ta sigurnosna dimenzija klimatskih promjena kako bismo mogli djelovati. U kojem obliku je ova poveznica, ova veza? Bilo bi prednostavno reći da svi stres faktori e, E, okoliša e, u oruženim sukobima, a kaže se da 40% ovih e, sukoba oruženih u posljednjem stoljeću su direktno povezani sa okolišnim čimbenicima, ali pre je jednostavno reći E, da je sve povezano sa klimatskim promjenama. Ponekad se radi o prevelikoj eksploataciji ili iscrpljenju naturalnih e, prirodnih resursa ko, što postoje čimbenik u sukobu, a, a to je činjenica od samog početka čovječanstva. To nije nova pojava da se ljudi bore za ograničene resurse. Puno je na, su napravili stručnjaci koji puno više znaju od mene, ali došli su do istog zaključka da su klimatske promjene e, ono što multiplicira prijetnje, to je faktor koji pogoršava već postojeće pritiske, pritiske i povećava vjerojatnost nestabilnosti koji može dovesti do sukoba. Znači ima jedan raspon e, čimbenika koji povezuju klimu i sigurnost ja ću ih spomenuti nekoliko, recimo suša, zatim slabe žetve zbog kojih nema hrane ili resursa, e, to povećava cijene, povećava konkurenciju i po, e, pogoršava sigurnost života ljudi i dovodi do migracije. Imamo situacije opetovanih e, izlaganja vrlo ekstremnim vremenskim uvjetima, poplavama, E, imamo morska razina mora koja se diže i koja e, prijeti da poplavi obalna područja. Rizici su e, razni, nisu izolirani, već su povezani i međusobno utječu jedni na druge i svi su zapravo pod utjecajem klimatskih promjena. Znači, klima pogoršava sve moguće rizike i pritiske koji postoje i sve je vjerojatno, da će to postati smrtonosno ako se to doda na sve već postojeće e, faktore rizika i tako da što je neko područje fragilno i ranjivo to mm, je manje otporno društvo koje u njemu obitava a na koje utječu klimatske promjene i to više ti faktori mogu E, doprenijeti da e, nešto čime se može upravljati izmakne kontroli. Imam nekoliko primjera, znam da će kolege vam dati još e, dati primjere iz stvarnog svijeta, recimo situacije ko, za koje želimo da se vide kroz prizmu klime ako djelujemo preventivno moći ćemo e, smanjiti rizike. Počinjem sa zaljevom e, Bengalskim, veliki zaljev koji dijeli Myanmar, Bangladeš, Indija. E, tu se diže razima na mora, vrijeme se mijenja, poplavljuju rijeke, vrlo gusto naseljeno je, etnički vrlo raznovrsno, veliko siromaštvo i veličina ljudi tamo živi u deltama koje su ispod trenutne razine mora uzvodno e, rijekom Kina i Tibetanski plato te zemlje moraju surađivati, a ne zapravo se natjecati kako bi se e, borilo protiv klimatskih promjena. E, Sirija, arapski polutok, to je također primjer klimatskih promjera koje utječu na sigurnosnu situaciju Zatim došlo do povećanja cijena hrane koje su također posljedica klimatskih promjena i i to će e, se nastaviti i imat će utjecaje na siromašno stanovništvo i doći će do smjenjivanja režima i tako. Jezero Čad koje se citira u našim e, izvješćima. Tu predstavlja velike izazove, a stvar se pogoršala sve češćim i dužim sušanima koje dovode do tenzija između ribara, poljoprivrednika, mladih ljudi koji ne mogu živjeti tamo gdje su navikli živjeti, postoje sve njivije i e, regrutiraju ih e, skupine kao Boka Haram, isto je sa Istočnom Afrikom gdje djeluje Al-Shabaab. Ali rizici nisu u najsiromašnijim e, zemljama, želim to naglasiti. Spominjem trenutno Artik gdje imamo ledenjaci se otapaju, o tome ne sumnje, a time se podiže razina mora i to će zapravo osloboditi minimum, minimalne resurse do kojih ne možemo doći danas a doći će do utrke za eksploatacijom tih resursa što nije ekološki zdravo i nije moguće time upravljati u smislu e, konkurencije među državama je konačno još jedan rizik, različit rizik koji se e, polako javlja. Možemo pogledati uregane u Karibskom otočju koje je proizročilo stotine smrti, tisuće smrti, mnogi trebaju pomoć. Dominikanska republika, tamo je uništeno 90% infrastrukture, nemaju e, struje, nemaju pitke vode, već tjednima. kao i ovdje i drugdje, radi se o stupnju pripremljenosti i otpornosti e, zajednica, to će imati e, izravan utjecaj na to kakav će biti e, učinak na fizičku infrastrukturu. Recimo kao primjer kada gledate vijesti, čujete izvješća od, držav, država gdje su E, zapravo štete od e, vremenske katastrofa gospodarske, a ne e, žrtve ljudske. Kad je uragan Mitch, ako će, se prisjećate 2005. godine, prošao kroz Srednju Ameriku, ubio je više od 10.000 ljudi na svom putu E, prošao je kroz ranjive dijelove svijeta i ljudske, e, ljudska tragedija koja je s toga proizašla je bila puno veća. Dakle, sigurnost ljudi e, varira ovisno toga gdje živite, a čak i tada rizici se javljaju nakon Katrine u Sjedinjenim državama, u jednoj vrlo bogatoj zemlji i tamo stvari mogu postati vrlo napete i mogu se preliti na druge e, zajednice. Kako faktoriramo na te e, klimatske rizike u naše politike i u naše djelovanje? Kao što sam rekao, primjeri pokazuju da je to vrlo složena pojava, klimatska sigurnost, različiti faktori, različiti učinci Iz stoga moramo e, e, imati integrirani e, pristup ili više struki E, pristup boljoj prevenciji, treba povećati osviještenost, e, treba poduzimati e, djelovanje za ublažavanje posljedica adaptacije. To je klasičan posao razvojnih sustava što mi radimo projekti, dijalozi u različitim dijelovima svijeta i dugoročno ulaganje na temelju dugoročnih planova u ova najkrhija područja. Već je puno napravljeno prije nego što smo odlučili potlošiti 20% našega e, budžeta E, da radimo recimo uz rijeku Kongo Nil e, puno su napravili naše kolege u dfk da bi umanjeni rizik odgovor na katastrofu već sam to spomenuo, spominjen ponovo ono što sam vidio kad sam radio u Ženevi sa međunarodnim organizacijama kao što su HCRM, u koji su bili sučeni sa određenim krizama i katastrofama i kada smo pripremili e, SINDA okvir. Imamo koordinacijski centar za odgovor na E, hitne slučajeve koji imaju imovinu za e, civilnu zaštitu koja funkcionira u mnogim e, državama. Imamo koordinatore za različite zemlje gdje se onda vlastite snage upućuju da reagiraju na krizne situacije. A sada idemo i direktno u CDSP putevi, e, boljoj suradnji između e, civilnih e, organizacija i vojnih organizacija se sada počinju odvijati. Prošli mjesec vojno osoblje sa IAS-om i komisijskim glavnim upravom za klimu su organizirali zapravo jedan svoj odbor da bi procijenio e, rizike klimatskih promjena, poboljšanje u našem sistemu ranog uzbudnjivanja je također e, instaliran što znači da se bolje inkorporirao rizik od klimatske sigurnosti i ti rizici koji proizlaze iz vrlo detaljnog znanstvenog rada koji se unosi u te u sustave uzbunjivanja na temelju procjene rizika i zemlje za koje se smatra da, da su najranjivije biraju se i uspostavljaju se delegacije na terenu E, veleposlanstvo se sastoji da vide kako mogu najbolje izbjeći rizike sukoba. Znanstveni podaci su e, zapravo baza za planiranje sigurnosne politike. Puno se toga e, događa, puno se već dogodilo i već je urodilo plodovima. E, e, ozelenjavanje vojnih e, operacija i svi naši zapovjednici imaju priručnike o, o konceptu zaštite okoliša i energetske efikasnosti koji onda mogu koristiti u svojim vojnim operacijama da se smanji emisija ugljika i tako dalje. CSDP planeri e, misije i razvijaju materijal za obuke i za kolež za evropsku sigurnost i obranu i to je sve u svezi sa podizanjem svijesti, kao što sam rekao na početku, s podizanjem svijesti, narativna dimenzija, također e, se računa, vjerujem da vojska u mnogim e, slučajevima može po, e, poboljšati komunikaciju o opasnostima od klimatskih promjena i mogu doprinijeti do ljudi koji su daleko, koji mogu najviše trpjeti od tih promjena. Zaključit ću tako što ću Mm, biti optimističan, uvijek to učinim. To nije lako u ovoj temi, ali mi nastavljamo inzistirati na suradnji među državama, unutar organizacija ili E, koji će, da rade u, e, partnerskim uslovima u, suočeni s ovim prijetnjama od klimatske sigurnosti. Moj je dojam da mogu postojati duble dividende od djelovanja za e, izgradnju povjerenja ako svi se okupe u ovim hotspotovima i da se bore protiv učinaka klimatskih promjena nekoliko država članica predvodi i inzistiramo na to e, suradnje na mnogim razinama, na G7 i u Vijeću sigurnosti e, Ujedinjenih narodima koji igraju u veliku ulogu u bilateralnim radom sa našim partnerima širom svijeta i čak e, na mrežama u gradovima i regijama koji imaju iste izazove mi ih pokušamo okupiti, objediniti kako bi bolje identificirali zajedničke pristupe ili barem podijelili svoje iskustva. Okupite ljude prije nego što klima ih razdvoji da bih e, posudio rečenicu koju je upotrijebio premijer Fidžija prošle tjedna u Bonu. On je rekao svi smo u istom kanu, tako je on to rekao i naš je posao da se pobrinemo da taj kanu e, sigurno e, plovi kroz uzborkane vode. To je naš zajednički zadatak i svi u tome imamo veliki udjel. Hvala vam najljepša. Evo, je, evo mene u kanu, iako je to mali, malo plovilo, <laughs> Problem je svima nama biti u istom ekanu jer je mali, ali nadam se da ćemo postići zajedničko stajalište o klimatskim promjenama. Gospodin Lukas, izvolite. Hvala na pozivu i hvala na odličnom uvodu. Ja mislim da ću malo dublje zaći u sigurnosne implikacije klimatskih promjena za Europsku uniju. Moju prezentaciju onda ću malo proširiti i e, ove točke o kojima smo čuli različite preporuke u politike i što se može napraviti u tom smislu. Općenito rečeno, u prošlosti 10, 30-15 godina naše saznanje o vezama između klimatskih promjena i sigurnosti se produbilo i to jako produbilo. To se odraža, odrazilo u 2014. kad je IPCC prvi puta izvijestio e, u svom poglavlju o sigurnosti i e, klimatskoj sigurnosti i rekao da će doći do velikih prijetnji kako se klima bude mijenjala. Imamo druga izvješća i studije o ovoj temi naročito E, je američka vojska o tome počela e, razmišljati, a 2007. na primjer ovo izvješće ko e, Centar za pomorsku analizu je rekao da klime predstavlja velike rizike u 2015. godine podršku je pružila Evropska e, unija i e, G7 nas je e, zamolio da napravimo izvješće o fragilnosti klimatskih promjena, naročito sa iz perspektive vanjske politike. Dakle, što oni koji se bave politikom i G7 mogu napraviti da bi zapravo nešto napravili sa tim klimatskim promjenama i, i rizicima koji proizlaze iz njih. Također smo imali novo istraživanje o vezama između e, terorizma i klimatskih promjena i kao rezultate smo dobili preporuku što činiti. Kao dio analize rizika nove klime za mir počeli smo se baviti time kako E, rizici u konfliktnoj dinamici i e, su pod utjecajem klimatskih e, promjena i gledali smo što se događa u svijetu i vidjeli, da vidimo kako klimatski faktori utječu na to. Nema jednostavnog veze između klimatskih promjena s jedne strane i fragilnosti konflikta s druge strane, no ono što smo također iznašli, a to je već spomenuto, da klimatske promjene se udružuju sa drugim pritiscima i šokovima i da onda to gura e, društvo u fragilnost i u nekim okolnostima to može eskalirati u, u nasilje i sukob i to je ono što mislimo kada govorimo o multiplikatoru rizika e, koji proizlazi iz klimatskih promjena. Klimatske promjene se e, pojačavaju i to se kombinira sa drugim megatrendovima, povećanje polacije, e, povećanje gospodarske nejednakosti i i sedam fragilnosti od klime su se pojavile, ja ću vam ih e, kratko nabrojiti i onda ću ući e, u dublje u primjere. Dakle, prvi e, takav rizik fragilnosti su lokalni resursi i konkurencija za lokalne resurse prirodni resursi se smanjuju kao voda, zemlja i to može povećati konkurenciju između različitih grupa korisnika i u nekim okolnostima, u već fragilnim i e, onima kontekstima koji su skloni ko, konfliktu. Ti konflikti mogu eskalirali, odnosno ta konkurencija može postati e, konflikt i nasilje. Pri, e, primjeri su već spomenuti. Također ako razmišljamo o sukobima koje već danas vidimo zbog e, e, rudarenja ili ekstrakcije resursa, e, to već ima veliki utjecaj na okoliš i tu klimatske promjene dolaze kao multiplikatori rizika i dovode drugačije konfliktne dinamike i to će se pojačati. Drugi rizik je nesigurnost života i migracije. Dakle, kroz te, to učinke, resursi, zemlja, voda, to utječe na životne uvjete mnogih skupina i, i recimo ljudi o, o poljoprivredi i ta nesigurnost životnih uvjeta može ih dovesti do toga da budu skloni da ih se regrutiraju oružane skupine ili recimo mogu se početi baviti nelegalnim aktivnostima kao što je proizvodnja droge kao na primjer u Afganistanu i to sve može biti faktor za migracije to je već danas spomenuto. E, samo usput rečeno kad govorimo o pomicanju ljudi i klimatskim promjenama, ako vidite kako se to događa u ovome trenutku i kako će se to nastaviti, kako to moći vidjeti, najveće te, e, to pokretanje iz ruralnih e, područja u gradove, zatim iz manjih zemalja u susjedne zemlje i u ekstrem slučajima vidimo dulja e, pokretanja preko e, kontinenta kao što je recimo sa sirijskim e, izbjeglicima. Malo njih stigne u Europu, većine ih ostaje u regiji. Vremenski događaji i katastrofi su već spomenuti i treća stvar o kojoj treba razmišljati su e, prekidi u sigurnosti nakon katastrofa. Država ne može više osigurati sigurnosti, a E, u takvim slučajevima države dosta brzo uspostavljaju e, e, red i osiguravaju sigurnost, ali postoje dugoročni rizici, a to je kako reakcija vlade na katastrofu, naročito ako tih katastrofa više iz godine u godinu, kako vlade reagiraju i kako ih ljudi doživljavaju, ako se to doživljava kao nepošteno ili nedovoljno, to može imati implikacije na legitimnost takve vlade. O tome ću uskoro govoriti na praktičnim primjerima. Također danas je već spomenuto e, da u različitim istraživanjima se uspostavio e, veza između povećanja cijene hrane i političke nestabilne 2008. 2011. su cijene hrane bile vrlo, vrlo visoke i na globalnoj razini i to je dovelo do kat, odnosno djelovao je kao katalizator političkih e, rizika u mnogim e, e, državama kao što je arapsko proljeće u Egiptu gdje je cijena kruha odigrala ulogu također prekogranično upravljanje vodama je već spomenuto danas i, već, i ovdje zaista nemamo jako puno primjera iz prošlosti kada su svađe oko prekogranične svađe oko vode eskalirale u konflikte, no ako govorite stručnicima oni su jako zabrinuti ako postojeće institucije u velikim bazenima Nil, Ind, Nil Ind, ako ako oni ne, ne budu mogli upravljati velikim pritiscima povećanja e, populacije e, gospodarskim rastom i klimatskim promjenama e, stvari će se promijeniti to je jako dobar na, naputak za budućnost povećanja razine mora to je jako velika prijetnja za male otoke ali i prije toga povećanje razine mora već ima utjecaj u ovom trenutku. Recimo imamo prodiranje e, slane vode, oluje u obalnim područjima Bangladeš, Bengalski zaljev, to su već spomenuti ti e, rizici već se javljaju, imaju ulogu. I zadnji rizik od klimatskih promjena je različit i tu se bavimo na svojim reakcijama na klimatske promjene i ublažavanje i politike za ublažavanje i nenamjerne e, posljedice politike, dakle adaptacijske politike se razvijaju i kao sve druge politike mogu imati i negativni utjecaj ako recimo govorimo o adaptaciji u fragilnim kontekstima sa konfliktima, to mora se napraviti na osjetljiv način kako da ne povećamo konfliktnu dinamiku biogoriva E, je također politika za oblažavanje koja ima e, odnosno subvencije imaju veliko široki utjecaj globalni koji će dovesti do širenja plantaža u mnogim državama, recimo u Latinskoj Americi, a onda to dovodi do deforestacije i e, otimanje zemlje i konflikata oko toga. O tome treba e, e, razmišljati koje su dugoročne posljedice tih politika. Kao što sam obećao dva primjera, jedan civilni rat u Siriji prije konflikta između 2006. i 2011 zemlja imala najgoru sušu ikada i to je imalo užasan učinak na život, mno, život mnogih ljudi, naročito poljoprivredne kako žive na sjeveru, ruralnom sjeveru zemlje. 80% e, stoke je pougibalo, a e, više od milijuna seljaka je izgubilo svoje farme zbog suše i zbog toga to je doprinjelo pokretanju e, e, ljudi iz e, sela u gradove. U gradovima je već bila takva situacija da su već bili prenapučeni. Prema tome porasao je stanovništvo gradova i 1,2 do 1,5 milijuna Iračana su također emigrali iz svoje zemlje i došli u Siriju. I to se dogodilo od 2011. kada su cijene hrane bile vrlo visoke i to je sve doprinjelo humanitarnoj krizi. Ta kriza je doprinjela E, početcima protesta. Ne, ne kažem da su klimatske promjene bile jedini faktor ili najvažniji faktor koji je stvorio sukob u ali je to jako dobar primjer koji pokazuje kako klimatske promjene e, su u interakciji sa drugim pritiscima i u takvim autoritarnim vladama e, nije se moguće nositi sa povećanim pritiscima. Drugi primjer poplave u Tajlandu 2011. E, ovdje su bili najgori monsunmi za 30 godina. Jako puno ljudi je pogođeno i to se dogodilo u vrlo fragilnoj političkoj situaciji. Protesti protiv vlade e, traju od 2008. godine. Nova vlada je upravo došla na vlast i ta katastrofa je bila test za tu vladu da ako da je mogla udovoljiti zahtjevima eh, stanovništva i moramo reći da je nije uspjela. Dakle, reakcija vlade na krizu i institucija je bila smatrana nedovoljno transparentnom, poštenom i ta katastrofa je zapravo bila katalizator za političke proteste koji su izbili i nastavili se do vojnog udara 2014. godine. Zadnja stvar o, o, rizicima, to je poveznica između e, klimatskih e, promjena i grupa e, terorista i pobunjenika i organiziranog kriminala, svi naoružani i svi djeluju izvan zakona. Postoje takve veze između klimatskih promjena i nedržavnih E, oružanih grup Klimatske promjene ne stvaraju teroriste i kriminalce, no doprinose okružima u kojima e, cvjetaju takve skupine u fragilnim kontekstima, u zemljama koje postoje e, konflikti, takve turističke skupine mogu djelovati slobodnije i to otvora e, prostor za takve skupine i neke od tih skupina onda čak počinju preuzimati e, državne funkcije kao što je islamska država. Sljedeći važan mehanizam je nesigurnost života. Ljudi postaju ranjivi i podložni regrutiranju, naročito mladi muškarci koji zapravo nemaju gospodarsku perspektivu, nemaju posla i njih regrutiraju na oružane skupine. Zašto je to važno? Zašto treba ovo razumijeti, ovo kompleksno pitanje? Jer sada postoji tendencija, naročito na političkoj rezini, da se e, e, govori o tim terorističkim skupinama u e, ranjivim e, okruženjima, ali realnost je vrlo kompleksna. Trebamo proširiti našu perspektivu da bismo razumjeli motivacije što e, pokreće takve skupine i okružje u kojem cvjetaju. Samo ako imamo to široko razumijevanje možemo odgovoriti na sigurnosne prijetnje koje predstavljaju te skupine. Vratimo se na sedam e, klimatskih rizika. Govorio sam o složenosti i govornik prije mene je spomenuo složenost situacije. Ono što po tim razumijevamo je da ti rizici su pokretani istim pokretačima, ali također zajedno djeluju i jedne druge pogoršavaju i pojačavaju. To, što, to su sustavni rizici, a to e, znači da, da bi se uh, suočilo sa takvim kompleksnim e, rizicima moramo to napraviti iz multidimenzionalne perspektive. To znači da moramo integrirati e, djelovanje i ključne politike. To smo već isto tako čuli. Znači nije dovoljno e, raditi paralelno ili izolirani, moramo biti sigurni da sigurnosna politika, vanjska politika i adaptacija, e, suradnja za razvoj i naše aktivnosti za sprečavanje konflikta, da sve djeluju zajedno i da e, gradimo mostove između tih politika. A sveukupni cilj naravno je da e, se fokusiramo na sprječavanje i e, i izgradnju otpornosti protiv rizika koji proizlaze iz klimatskih promjena. Usputrečeno samo razumijevanje klimatskih promjena kao sigurnosnu prijednju ne znači da mislimo da odgovori na te rizike su na sigurnosnim institucijama. Većina mm, vojnika koji se bave obavještajnom djelatnošću sa kojima sam ja razgovarao se s tim slažu i ne misle da je vojska e, rješenje tih problema. Naravno da imaju ulogu, no Treba nam cijel, svi alati koji su nam raspolaganju, a to je počinje sa politikom, vanjskom politikom. Već smo nas čuli da moramo eh, eh, od eh, klimatske diplomacije učiniti prioritete. Europske e, vanjske e, služba je tome predvodi u toj klimatskoj diplomaciji strategije koje će se fokusirati na klimatsku sigurnost. To je vrlo važno i treba time nastaviti, ali također moramo biti ozbiljni da e, pređemo sa upravljanjem krizom na prevenciju diplomatskim putem. To je vrlo teško u svijetu u kojem krize se pojačavaju, a oni koji E, donose politike se, su već preopterećeni krizama i moraju se baviti kratkoročnim krizama i teško im je prijeći na dugoročne e, preventivne akcije tenzije u velikim e, e, riječnim bazenima nisu eskalirale i tamo vanjska politika mora odigrati ulogu i e, diplomacija je vrlo važna. Naravno da vanjska politika ima vrlo važnu ulogu u osiguranju političke koreherentnosti i integracije. Oni koji se bave vanjskom politikom su vrlo važni da, za tu integraciju. Oni mogu gledati izvan E, granica i pobrinuti se da jedni razgovare s drugima, to onda e, je međunarodni e, okvir koji će se pobrinuti da Pariški sporazum djeluje u sinergiji sa drugim okvirima i da se pripremi multilateralni sustav koji počinje s Ujedinjenim narodima, velikim humanitarnim organizacijama koje su vrlo važne, ali također e, institucije za razvoj kao i Svjetska banka, one također imaju ulogu kao i sigurnosne agencije recimo sigurno, vijeće sigurnosti Ujedinih naroda i oni koji se bave vanjskom politikom moraju se po, da sve te institucije, i organizacije stvari uzmu ozbiljno i da nam pruže odgovore. E, suradnja u razvoju i humanitarna pomoć također moraju biti bolji u prevenciji i e, dobar, e, veliki, dobar broj u tome da za svaki euro koji se po, potroši mora biti 7 eura za odgovor na katastrofu. Znači, organizacije koje se bave razvojem moraju surađivati sa humanitarnim organizacijama, tako da ne samo da se tretiraju simptomi, Čad je već spomenut, u ovom trenutku puno e, e, humanitarne pomoći e, se upućuje u ovu regiju, to je strukturna kriza i humanitarna pomoć neće riješiti problem. I čak i ako postoji humanitarna kriza, jedna od najvećih u svijetu, istovremeno moramo misliti kako to povezati sa multilateralnim pristupom koji će riješiti problem. Još jedan razlog zašto u ovom trenutku imamo ovakvu vrstu E, e, pristupa gdje se je financiranje od, odvojeno. Imamo različite vrste fon, financiranja, a ono što nam treba je integrirani protoci financiranja koji će omogućiti programima i projektima koji nadilaze te izolirane e, pomoći. Imamo jedan dobar primjer u Europi, a instrument koji dozvoljava financiranje adaptacijskih projekata, to je jedini instrument na svijetu koji to čini. E, Radi se o minimalnom, e, minimalnoj svoti, ali je to vrlo važno i zaista mislim, nam treba više takvih stvari i to će nam e, pomoći, stižem do kraja, da se prilagodimo klimatskim promjenama u izgradnji mira. Moramo na terenu imati projekte koji se bave e, konfliktima i klimatskim rizicima istovremeno. Imamo sada prvi pilot projekt koji se financira iz Europske unije, iz projekta za e, okoliš u, Sodanu i pristupi koji se razvijaju i koji se moraju distribuirati šire, e, to su takvi projekti. Evo tu smo i dvije kratke stvari o klimatskoj politici. Ublažavanje posljedice najbolja prevencija rizika koji proizlaze iz klimatskih e, promjena ograničavanje temperature okoliša je vrlo važno, no čak i kad su nam e, ambiciozni ciljevi, mi smo e, zapravo se fokusiramo na određene promjene i to će biti sljedećih 20-30 godina, moramo se adaptirati, što znači više financiranje, ali još važnije to financiranje mora dopriti do najranjivijih eh, područja i konteksta koji su pogođeni konfliktima. Minimalna svota tih adapticijskih fondova ide u takva područja. Moramo se pobrinuti da ako počnemo ulagati u takve zemlje da adaptacijski planovi i programi uzimaju u obzir klimatske rizike i da adaptacijski specijalisti ne budu izolirani već da e, rade e, u suradnji sa drugima, inače ćemo opet upasti u rizik da jednostavno pogoršavamo postojeće e, konflikte i konačno nekoliko riječi o politici obrane i sigurnosti. Kao što sam već spomenuo, mnoge vojne organizacije širom svijeta i u Europi počinju razmišljati o klimatskim promjenama ali uglavnom o svojoj ulozi u o odgovoru na katastrofe i vojnim operacijama, kao što sam rekao, e, smanjenje svojih emisija i prilagođavanje. To je ono o čemu razmišljamo. Ono što nam sada treba, moramo e, izaći iz tog okvira. S jedne strane nam treba vrlo e, široko strateško razmišljanje i puno toga što je već rečeno i jako mi je drago da je to već ne ne na, samo na visokoj razini politike, već i na terenu, jer se ljudi okupljaju. To je nešto što je vrlo veliki podohvat širenje strateškog razmišljanja unutar vojskih institucija, da oni razumiju klimatske promjene i da oni sve mogu te promjene imati utjecaja na vojnu politiku. To nije ništa malo, ne govorimo samo o klimatskim promjenama, govorimo o tom, o megatrendovima, odnosno pri, klimatske promjene, me, megagradovima, povećanje e, stanovništva i tu, je, tu su klimatske promjene važne i sad to treba strateški razmišljati, a na strani planiranja, klimatsko planiranje mora biti uključeno u obrambeno strateško razmišljanje, što to znači za naše misije, za našu opremu, ali također za rano uzbunjivanje moramo početi uključivati klimu i promjene vremena u naše rano uzbunjivanje. I za završit ću sa, na isti način kao što je to već bilo rečeno, moram naglasiti važnost sigurnosnih e, institucija i protagonista koji djeluju u području sigurnosti, oni moraju biti advokati e, za ove rizike. Oni su jako dobri i mogu uvjeriti političare da moraju ove rizike uzeti uzbiljno. Eto, time ću završiti. Hvala. Pozivam e, profesora Tora da uzme riječ. U redu, hvala vam lijepa i hvala na pozivu koji ste mi uputili. Doista mi je velika čast biti ovdje i obratiti vam se u vezi sa ovom izuzetno važnom temom. Zašto se ja bavim klimatskom sigurnošću u Sahelu. Od kraja 1970. godina provodim istraživanja u Mali, u zapadnoj Africi Prvo sam se bavio dezertifikacijom, a zatim sukobima oko korištenja zemljišta i upravljanjem. Kao što znate, u međunarodnoj politici vlada uvjerenje da klimatske promjene znatno pridonose sukobima i nasilju. Već smo čuli jedan dio toga od prethodnih govornika. Afrički Sahel često se spominje kao tipičan primjer mjesta gdje se odvijaju takvi sukobi kao posljedica klimatskih promjena. Spomenuto je već jezero Čad. Evo, iznijet ću svoju glavnu tezu odmah na početku. Ja općenito osjećam skepticizam u vezi sa takvim zaključcima i nastoja ću objasniti zašto. Naravno, klimatske promjene su opasan proces koji treba ozbiljno shvatiti, ali dokazi iz Sahela pokazuju da u tom području sukobe i nasilje uzrokuju političke i povijesne okolnosti. Mi to impotiramo o klimatskim promjenama, ali time zanemarujemo prave uzroke, recimo džihadizma, koji se također pojavljuje danas u Zapadnoj Africi. Naravno, teoretski klimatske promjene igraju određenu ulogu, ali e, rekao bih da empirijski dokazi ukazuju na sasvim drugi zaključak. There Okay. So, um, climate change has become this... Um, Klimatske promjene su mm, postale povezane sa sigurnošću i vanjskom politikom. Kad su Al Gore i PCC 2007. godine dobili Nobelovu nagradu za mir, Novraški odbor je spomenuo sukobe u Sahelu kao primjer onoga što su nazvali klimatskim ratovima. Danas se međutim manje govori o klimatskim ratovima, o natoč naslovnicama ovih e, recentnih knjiga. Ali o klimatskim promjenama se sada više govori kao o multiplikatoru prijetnje. No što to točno znači i koju ulogu igraju klimatske promjene u prijetnjama kako bi ih se uopće moglo okarakterizirati kao multiplikator prijetnje. To uopće nije razmotreno u raspravama. Evo, ovo je naslovnica jedne knjige koja je objavljena prošle godine. Kada razmatramo klimatsku sigurnost u Sahelu, Najznačajnija pitanja su koji su učinci klimatskih promjena na Sahel, a smatra se da često klimatske promjene vode ka sušama i posljedično ka dezertifikaciji. Dakle, je li došlo do značajne dezertifikacije? To bi bilo pitanje. Ova knjiga koja je objavljena 2016. godine donosi pregled međunarodnih istraživanja dezertifikacije i zapravo glavni pregled e, zaključaka na tom području, a glavni zaključak je da je došlo u Sahelu do zazelenjivanja nakon suša 1980-ih. Dakle, Znanstvenici raspravljaju o zazelenjivanju koje je se dogodilo u Sahelu u posljednjih nekoliko desetljeća, no s druge strane mediji i političari govore o dezertifikaciji tog područja. Evo pokazat ću vam samo neke fotografije iz sjevernog Malija kako bih vam prikazao ovo zazelenjivanje do kojeg je došlo. Te su fotografije sve snimljene na istom mjestu Dakle, prikazuju isto područje, isti kadar e, u različitim dobima godine. To je snimio jedan moj kolega u CRNS-u u i on je jedan od vodećih ekologa koji se bave Sahelom. On je počeo pratiti promjene u vegetaciji u sjevernoj, mali u početkom 80. E, godina prošlog stoljeća. Dakle, ovo je fotografija kišnog razdoblja 1984. godine i nakon toga suše 80. godina, to je bila jedna od najgorih suša. Dakle, iako je kolovoz kišni mjesec, ovo je bila kao što vidite vrlo loša godina, ima malo trave na tlu kao što vidite, a nakon toga vidite e, isto stablo s desne strane u kadru na svim fotografijama. Ova fotografija je također e, snimljena u kišnom razdoblju 1985. godine, međutim još uvijek sušno razdoblje je nešto više trave i nešto više zelenila. 88. je bila dobra godina, 89. pak nije bila toliko dobra godina, 92. s druge strane je bila dobra, a 99. vrlo dobra. Dakle, ovo vam da je prikaz ovog zelenjivanja do kojeg je došlo i koje se nastavlja od kraja 90. godina prošlog stoljeća i to možemo vidjeti također i od ozgo i to promatraju oni koji analiziraju satelitske snimke ovo je rad zemljopisnih stručnjaka iz Švedske koji su okupili podatke iz satelitskih snimaka od 1982. do 1999. i ovo daje pregled općeg zazelenjivanja do kojeg je došlo u Sahelu od kraja 80. godina. Evo, oborine su porasle Dakle, zazelenjivanje se povezuje sa većom količinom e, kišnih oborina sa kraja 80. godina. Evo, ovo su kišne oborine u Dakaru. Inače, to nije tipična sahelska lokacija, ali imamo usporedive oborine i također obrase oborina i padalina u Sahelu. I to je jedna tipična slika za Sahel. Ja sam odabrao Dakar jer Imamo najstarije bilješke o tome u zapadnoj Africi, dakle vidimo um, kišu koja je padala u razdobljima od 20 eh, godina. Dakle, po 20 godina. Dakle, vidite da su 70. i 80. godine vrlo sušne godine, a nakon toga je došlo do postepenog poboljšanja i do barem djelomičnog oporavka u odnosu na prethodna desetljeća. Dakle, e, Sahel je danas zeleniji nego u prethodnim desetljećima, ali unatoč tome u medijima e, čitamo i saznajemo da se nasilje u Sahelu povezuje sa klimatskim promjenama. Evo, imamo tu članak iz Le Monde koji spominje nedavne džihadističke ustanke u središnjem eh, Maliju Plani su jedna od najvećih eh, etničkih skupina u Maliju i oni su se priključili džihadističkim skupinama. Dakle, u članku se govori o tim eh, džihadističkim ustancima i kaže se da su uzrakovani djelomično klimatskim promjenama. Eh, Kao što većina vas vjerojatno zna, središnji i sjeverni Mali su uglavnom pod nadzorom različitih džihadističkih skupina, a gradovi, samo gradovi su u rukama države i vojske. U posljednjih nekoliko godina mali poljoprivrednici, naročito stočari, su se priključili džihadističkim skupinama. Pitanje je zašto? pa e, teško je prepoznati u tome negativne učinke klimatskih promjena na ovo područje. Zapravo u posljednjih nekoliko desetljeća vlade u Maliju uz pomoć e, Zapada su marginalizirale ljude. Dakle, tu su važna dva procesa. Kao prvo, stočari gube pristup e, važnim pašnjacima u sušnoj sezoni, a također i koridore blokiraju e, koridori blokiraju poljoprivredni razvoj, dakle mali i stočari zbog toga što gube pristup e, pašnjacima u sušnoj sezoni priključuju se džihadističkim ustancima i osim toga prolazi za stoku se blokiraju, a to se događa stoga što se potiče razvoju poljoprivrede, ali na štetu stočarstva. Dakle, ta marginalizacija stočara dovela je do povećanja sukoba između poljoprivrednika i stočara u Maliju, ali i općenito u Sahelu. Drugo, raširena korupcija u vladi i pravosuđu koja se povećala početkom 2000 godina i to predstavlja prepreku rješavanju imovinsko-pravnih sukoba. I to je povećao bijes e, poljoprivrednika i e, ruralnog stanovništva i to je također povećalo i e, suprotstavljanje vladi i upravi, a osim toga džihadisti su to pametno iskoristili, upravo igrali su na kartu ovakvog e, rasprostranjenog osjećaja među ljudima, naročito ruralnim stanovništvom. Međunarodna zajednica to nije primijetila. Ona ukazuje zapravo na Mali kao model demokratskog razvoja. Dakle, sve do krize u Maliju koja je započela 2012. godine, u međunarodnim okvirima Mali se navodio kao primjer afričke demokracije. I to je vrlo zanimljivo i zapravo vrlo neobično vidjeti ovu suprotnost između međunarodne vizije Malija i unutarnjih rasprava u Maliju koje se bave sve većom korupcijom i krizom demokracije u Maliju. Dakle, zašto se poljoprivrednici stočari sočari priključuju džehadistima u Maliju? E, sa kolegom iz Malija sam e, proučio govore ove osobe koju vidite ovdje, on je Hamadun Kufa, i njega se smatra glavnim džihadističkim vođom u središnjem Maliju. U svojim govorima on optužuje državne službenike, suce i tradicionalnu elitu u državi za korupciju i lošu upravu, a također poziva na uvođenje više pravde i zalaže se za stočarstvo. Dakle, na e, taj način se obraća onima koji se osjećaju izostavljenima i naravno zna na koju kartu igrati kako bi dobio potporu običnog stanovništva. Na kraju, što dovodi do sukoba u korištenju zemlje u Sahelu? Pa prema mojim istraživanjima koje sam proveo s kolegama, dolazim do zaključka da su u tijeku dva procesa koja ću kratko opisati. Dakle, imamo politiku i zakonodavstvo koja dovodi do um, oduzimanja ključnih resursa za sušnu sezonu stočarima i također se blokiraju putevi koji se kreće stoka i to dovodi do marginalizacije stočara i nakon toga imamo uh, korupciju i nedovoljno povjerenje u države institucije. Naravno, klimatske promjene tu igraju određenu ulogu, ali do sada je bilo teško odrediti učinak klimatskih promjena u Sahelu. Znamo da dolazi do porasta temperature, ali ne znamo kako klimatske promjene utječu na obrazac padalina. Postoje klimatski modeli koji predviđaju zapravo više kiše u Sahelu, ali i više koncentriranih padalina. Dakle, Doći će do promjene klime u Sahelu, ali ne znamo kako će to utjecati na korištenje zemljišta. No, ako se klima e, mijenja, naravno da će to osjetiti i obrazci korištenja zemljišta i to će možda dovesti i do veće napetosti u odnosima. No, prema dostupnim dokazima zapravo postoje daleko značajniji politički uzroci koji zapravo mogu objasniti zbog čega je došlo do tih promjena u Maliju. Hvala profesora. Sada bih zamoljala gospođu Malin Mobjörk da uzme riječ. Izvolite. Ona je istraživačica sa Instituta za mirovne studije Sipri u Štokholmu. Hvala. Preostalo nam je još nešto više od sat vremena, a moram se osvrnuti na više pitanja. Doista mi je drago što sam ovdje. Ja e, radim u institutu SIPRI, dakle Štokholmskom e, međunarodnom institutu za mirovne studije i tamo se bavim e, klimatskim promjenama i s time povezanim rizicima. I ja ću se usredotočiti na nešto što je povezano sa Europskom unijom, ali također ću dati jednu širu sliku različitih područja kojima se bavimo u Sipriju. Sve je to povezano sa temama koje su spomenute ovdje, a to su prikupljanje više saznanja o vezama između klimatskih promjena i sigurnosti, što uključuje i sukobe, a to je područje koje je znatno poraslo. E, ja ću se nadovezati na ono što je rečeno, ali nastojaću jedno i sražiti putove koji vode od klimatskih promjena do nesigurnosti, pa čak i nasilnih e, sukoba i nastojat ću prepoznati i druge uzroke sukoba, recimo političke i povijesne, ali treba vidjeti također e, u kojim okolnostima dolazi do klimatskih promjena i kako one u različitim okolnostima mogu utjecati na sukobe. Još e, jedno područje kojim se bavimo odnosi se u velikoj mjeri na e, međunarodne organizacije i na njihove reakcije na sigurnosne rizike povezane sa klimatskim promjenama. Recimo, to su Europska unija, UN, ASEAN i druge međunarodne organizacije. Naravno, postoje analize specifične za pojedine zemlje koje također igraju ulogu u tome, jer Naravno, nacionalni interesi utječu rad, na rad međunarodnih organizacija, ali međunarodne organizacije igraju ključnu ulogu u rješavanju ovih prekograničnih, vrlo složenih izazova koji su već spomenuti. I treće područje kojem dajemo svoj doprinos jest bolja reakcija na klimatske promjene, poboljšanje našeg razumijevanja klimatskih promjena i davanje prijedloga kako se nositi i kako ublažiti te rizike. Dakle, mi e, radimo multidisciplinarno, imamo partnere sa političke strane, ali surađujemo i sa akademskom e, i znanstvenom zajednicom. Dakle, mi smo neka vrsta međusektorske organizacije. Inače, kada je riječ e, E, o Europskoj uniji, surađujem sa kolegom iz instituta za međunarodne poslove, tako da se on može obratiti i nama u vezi sa ovim pitanjima. Kada je riječ o ovom pitanju i političkim izazovima, evo, počet ću sa e, jednim širim pitanjem. Kolege su se već toga dotakli, ali ja ću još nešto dodati tome sa svojeg stajališta. Mi e, uglavnom znamo kako klimatske promjene utječu na uzroke i razvoj sukoba. Treba razlikovati ono što uzrokuje sukobe i način razvoja sukoba. Jer kada se nosite sa određenim sukobima, uzroci i prepoznavanje istih e, mogu igrati ulogu i u rješavanju sukoba, ali isto tako razvoj sukoba je povezan e, sa um, sukobima koji su u tijeku i sa rješavanjem istih. Dakle, to treba razlikovati i zbog toga možemo shvatiti kako klimatske promjene utječu na sukobe. Klimatske promjene ne utječu na sve sukobe, i ja uglavnom se više razumijem u sukobe u Istočnoj Africi koji se odvijaju u drugčijem okruženju, ali mislim da ipak u, i u Sahelu postoji ta veza. Drugo područje se tiče sigurnosnih strategija aktera i međunarodnih odnosa. Dakle, klimatske promjene se izričito spominju u brojnim sigurnosnim politikama i Tu nalazimo mm, stotinu, 120 e, zemalja koje priznaju da su klimatske promjene važne za sigurnosne politike. Mogli bismo govoriti o takvoj vrsti sigurnosti, ali je riječ i o percepciji, o našem promišljanju o budućnosti i to utječe na raznorazne odnose recimo kada je riječ o sigurnosti hrane ili sigurnosti opskrbe vodom. I treće područje je sljedeće, odnosno utjecaj klimatskih promjena na međunarodne odnose, dakle na međunarodne misije i okruženje u kojem se odigravaju i također e, tu treba voditi računa i o sigurnosnim rizicima u određenim kontekstima. Dakle, imamo tri područja gdje klimatske promjene igraju važnu ulogu i utječu na pitanje sigurnosti. U svjetlu svega toga treba razmotriti i način na koji klimatske promjene zahtijevaju drugačije rješenja u smislu sigurnosne politike i dakle tu imamo e, procjenu sukoba i kako djelovati na prevenciji. Imamo tu niz ključnih riječi, a ja ću se kasnije više vratiti na to sa više detalja. Evo, prijeđemo sada na klimatsku sigurnost i Europsku uniju. Uh, trebamo pogledati malo unatrag kako bismo mogli vidjeti što će se događati u budućnosti. Dakle, evo konteksta, odnosno okvira o kojem su moji prethodnici nešto i e, rekli. 2008. poznat je dokument Solana koji je vrlo važan dokument e, u okviru Europske unije e, za uvođenje ove teme na ovu razinu. U tom e, dokumentu uveden je po prvi put koncept multiplikatora prijetnje. Iste godine došlo je do ažuriranja ažuriranja strategije za ovo područje kada se e, priznalo da, klimatske e, da klimatske promjene jesu isto tako i značajan čimbenik na sigurnosnu situaciju u Europskoj e, uniji. Da se sve to događa izvan vanjskih granica Europske unije, ali da utječe i na sigurnost unutar njih. Mnogo se toga događalo unutar Europske e, unije, no prisjetimo se neuspjeha rada konferencije u Kopenhagenu, što se odrazilo i na tu politiku. No, unatoč tome nastavili su se drugi procesi a tim, ti procesi su postavili temelje za ono što imamo danas. Dakle, tada je osmišljen sveobuhvatni e, pristup e, sigurnosnoj e, politici u okviru klimatskih promjena. Dakle, došlo je do novih spoznaja u tom okviru. Također, vrlo je važno pogledati što se događalo i događa izvan Europske unije, koje su posljedice e, donošenja Pariškog e, sporazuma, jer sve to postavlja okvir u kojem ćemo dalje djelovati, u kojem moramo e, kombinirati sve naše snage i naći holistički pristup jer je to ključno za ovo područje. Prošlog tjedna donesena je strategija Europske e, unije. Meni se čini da e, je to rezultat kombinacije različitih e, čimbenika. Kako je tema klimatskih promjena ušla u različite politike Europske unije, posebice onu sigurnosnu. sigurnosna strategija naglasila je nekoliko elemenata. Recimo, kako klimatske promjene utječu i dovode u opasnost i teritoriji i ljude, kako pogoršavaju mogućnosti za za sukobe, kako dovode do degradacije tla, nedostatne opskrbe hranom i vodom. Nad sve no, osim toga, spominju se i mogućnosti i putevi ublažavanja ovih rizika. Mnogo toga je usmjereno i na prevenciju, jer je prevencija zapravo, zapravo ključ treba se prije svega usmjeriti na osnovne i temeljne e, uzroke. Naravno, time se bave Ujedinjeni narodi primorno u svom radu traženjem osnovnih e, e, korijena. Dakle, strategija ima sveobuhvatni pristup u razumijevanju sigurnosti, jer sigurnost je jest naš cilj ali isto tako strategija se bavi načinima ublažavanja svih tih e, e, prijetnji ističući kako je prevencija ključ. Naravno, to je izazov koji se postavlja pred e, svih nas. Prošle godine je također sastavljena detaljnija Eh, analiza od strane Europske službe za vanjsko djelovanje i ja ću se osvrnuti na neke ishode, odnosne rezultate. Imam naravno neke rezerve, neke dvojbe. Mm, želim prije toga međutim reći kako se mnogo toga eh, radi u tom području na razini Europske unije. Mi sve to pratimo i analiziramo. No, u analizi slučaja objavljeno je prošle godine unutar e, službe za vanjsko djelovanje neki rezultati su e, relevantni, naravni, spominju se izazovi i izazovima se i mi bavimo u našoj analizi te e, studije slučaja. Riječ je o novim formama su suradnje koje prethodno nisu međusobno zajedno radile. E, to naravno nije e, uvijek lako, suočeni smo s različitim mandatima, s različitim nadležnostima, različitim tradicijama Dakle, služba za vanjsko djelovanje nastoji, e, nastoji e, prebroditi e, ta razvojena i izolirana djelovanja, prevladati mentalitet silosa koji je još uvijek prisutan u različitim politika. No to je proces, proces koji zahtjeva vrijeme. Mi smo zaključili kako postoji neravnoteža između kapaciteta za rad na tematskim pitanjima i to posebice e, na dugoročnim pitanjima između različitih e, tijela. E, malo je naime stručnjaka koji se bave klimatskom sigurnošću i e, to unosi element e, neravnoteže, odnosno e, smanjuje mogućnost da tijela rade zajedno. obuhvatnih pristup sam već spomenula, dakle nužan je na europskoj razini E, treba se usmjeriti na upravljanje e, kriza na kratkoročnim pristupima i e, provedbama. To je ta strana reakcije koja se mora osnažiti. Međutim, u dokumentima se uglavnom spominju dugoročne posljedice i dugoročni aspekti. E, I kao treće, važno je govoriti o sigurnosti, no e, nije lako uvesti koncepte sigurnosti u sva područja zato što u nekim područjima nije posve jasno što se time podrazumijeva. Naime, u nekim područjima postoji dakle i opasnost militariziranja jer e, vojska vrlo često ima glavnu ulogu u sigurnosnim pitanjima. Dakle, treba naći načina kako e, uspostaviti uspješnu e, komunikaciju između tijela i u tom smislu uvođenje koncepta sigurnosti nije uvijek lak e, posao. Moramo isto tako raditi na razvoju klimatske e, diplomacije i alata koje ojačavaju. Nama se čini da je riječ o postojećoj e, mreži koja bi mogla igrati značajnu ulogu, ali tome u stvarnosti nije tako. Mm, dakle, ta postojeća mreža morala bi se pozabaviti sigurnosnim e, pitanjima. Tu je zatim pitanje prevencije sukoba, a, to se pitanje često naglašava. No, e, prevencija sukoba jest težak e, zadatak. Uglavnom se tijela bave postojećim sukobima, rijeđe njihovom prevencijom. To nas dovodi i do trećeg područja, područja razvoja, jer se kroz razvojnu pomoć može ojačati otpornost na, na, ove, prijetnje, na ove prijetnje. Jer e, mi u našoj studiji e, fokus E, i naglasak stavljamo upravo na razvoj otpornosti e, kako je možemo operacionalizirati. E, pogledajmo naprijed kako bi trebalo dalje raditi u ovom području koji su planovi koje imati. Sveobuhvatni pristup postavlja okvir koji nam omogućava da shvatimo kako se nositi sa pitanjima sigurnosti. Kao prvo tu je procjena klimatskih e, prijetnji, to je stalan e, proces. E, međutim, tu nam treba sustavnije razmišljanje. Osim toga, važno je utvrditi prioritete. Rizici su mnogobrojni E, oni su sustavni. Međutim, e, trebamo postaviti e, redoslijed ključnih područja u kojima je naše djelovanje nužno. To je složen, složen zadatak. No, unatoč tome, kako bismo mogli izgraditi kapacitete za praktični rad, moramo postaviti prioritete to nas e, dovodi isto tako do mehanizma ranog e, upozoravanja e, i izgradnje kapaciteta. Dakle, kapacitet za rano uzbanjivanje je još uvijek nešto o čemu se razmišlja u kratkoročnim terminima terminima. Sve to treba povezati s razmišljanjima o, e, o prevenciji i postaviti dugoročnije planove. Dakle, e, treba razmisliti o vodstvu, razmisliti koje bi tijelo bilo najprikladnije za strateško vodstvo u pojedinim područjima. Ja sam primijetila da u u provedbi sigurnosti strategije istaknute su, istaknuta su dva područja dakle poveznica unutarnje i vanjske dimenzije ako se danas i ne spominje klimatska prijetnja on to ne znači e, da se neće pojaviti u budućnosti i to vrlo brzo. E, naime, e, to pitanje povezano je i s migracijama i drugim pitanjima. Moramo naći pozitivnu stranu, pronaći prostor za razmišljanje o rizicima povezanim sa sigurnosti i vidjeti na koji način te elemente možemo unijeti u naš e, rad. Okvir postoji. Dakle, preostaje samo da se njegovi elementi što uspješnije uvedu u sustav. Hvala. Sada otvaram e, raspravu. Sada dajem riječ koordinatorici gospođi Valero. Hvala vam. ja ću govoriti e, švedski, pa možete staviti slušalice. Kao prvo želim zahvaliti svim stručnjacima koji su nam prezentirali svoje e, radove. Sve je ovo bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Nadam se da će nam tajništvo poslati e, slajdove jer je vrlo korisno proći kroz prezentacije. Utjecaj klime ima različite utjecaje na e, različite posljedice na regije. Kao što je rekao gospodin Porter, e, posljedice su različite recimo u Arktiku ili u Africi. E, te posljedice valja uvijek imati na umu. Recimo kad govorimo o Siriji moramo isto tako imati na umu da je djelomičan uzrok sukoba upravo klima, odnosno klimatske promjene, baš kao i u Maliju ili u Somaliji. Mali ste rekli kako je bio primjer, e, dobar primjer demokracije u Africi, e, Mali je jedna od najsiromašnijih zemalja u, e, u svijetu, no postoji i sukob između Tuarega i ostatka stanovništva on je uvijek prisutan u toj e, regiji, postoji itinerar koje slijede krijumčari droge i to oni iz e, Južne Amerike koji vode u Afriku čitav je niz elemenata koji nisu spomenuti, zato jer mi stalno naglašavamo mir e, u Maliju, ali postoji i problem e, krijumčaranja. A kada je riječ o demokraciji, mene jako zanima ono što ste rekli u vezi vremenskih e, uvjeta u Malije, mnogo je ekologa, stručnjaka za okoliš u Maliji, uredovito sam s njima u kontaktu kroz švedsku politiku e, pomoći e, uspjela sam i otići u Mali gdje sam se u sve te stvari i osobno uvjerila mnogo toga se čini kako bi se e, izbjegla dezertifikacija odnosno širenje pustinje aktivno se pokušava pošumiti dijelove Malija kako bi se zaustavilo širenje pustinja E, stanovnici malih sela su mi rekli kako uzgajaju e, neke e, žiterice, kako gledaju u nebo. Kada vide ptice selice, prestanu sa sjetvom jer e, zbog toga znaju da će doći e, kiše zbog pojave ptica selica. Međutim, ptica više nema ili dolaze u pogrešno vrijeme ili dolaze e, u isto vrijeme kad i kiša, te sjeme nema vremena da proklija kiše e, su prisutne, one i dalje padaju kao što ste e, rekli, ali ne možemo predvidjeti kada će doći do oborina kao što je bio slučaj u prošlosti. Sve se to odražava na unutarnju migraciju u Maliju, na stanovništvo. Ne možemo reći da klimatske promjene e, nemaju utjecaja. Doista taj utjecaj je vidljiv pogledamo li sigurnost probleme u Maliju, vidjeli smo da e, probleme ne treba nužno rješavati e, vojnim načinima. E, to vrijedi za sve ostale siromašne zemlje. No, po našem mišljenju postoji drugi vidljivi sigurnosni rizici, primjerice infrastruktura E, na koje utječu klimatske promjene. A mi bismo trebali moći odgovoriti na sve te e, prijetnje, pripremiti naša društva da izađu na kraj e, s posljedicama klimatskih promjena. Mi u Švedskoj već godinama znamo da klimatske promjene predstavljaju prijetnju u švedskoj sigurnosti i mi govorimo o tome, govorimo o prijetnji koje te promjene predstavljaju za ljude i za teritorije. Mi u, unutar ovog odbora moramo početi razgovarati o tome. Uvijek govorimo samo o sigurnosti teritorija, no u svijetu u kojem danas živimo moramo e, govoriti i o sigurnosti ljudi jer nas to izbliza pogađa. Moramo naći novi e, pristup i na drugačiji način sagledati sve e, ove e, podatke. Treba nam holistički pristup, ne smijemo izvojeno razmatrati elemente. Kad govorimo o klimatskim e, promjenama, onda klimatske promjene ne utječu samo na jedno područje o klimatskim promjenama se najčešće govori u odboru za okoliš ili u odboru za vanjske po poslove. No vrlo rijetko povezujemo taj problem s pitanjem sigurnosti i odbor i obrane. A ja sa sigurnošću mogu reći da ta poveznica postoji. Nemam pravih pitanja za, vas. Željela sam samo iznijeti sve ove e, komentare i zamoliti da nam pošaljete e, kopije vaših prezentacija. Hvala vam. Hvala gospodin Lici, izvolite. Hvala najljepša. Gospođo predsjedateljice, ja ću govoriti engleski, mm, ali možete i njemački ako želite. Ako se meni želite obratiti, meni je lakše um, razumjeti engleski, ali možete govoriti i svojim jezikom kako želite. Hvala. Hvala na ponudi. Nastavit ću govoriti engleski. Zahvalan sam ovome panelu ovo je jedna tema o kojoj smo razmišljali kao zanimljivo. Ja sam član socijaldemokrata iz Njemačke i pitala sam Mogarini na zaslušanju što misli o klimatskoj diplomaciji. Ona se na to usredotočila i rekla da se slaže, da razvija to i da i, već godinu i pol dana imamo zahtjev da podnesemo izvješće o klimatskoj diplomaciji. sad je u procesu pripreme to izvješće, izgleda jako dobro. Dakle, unaprod se veselim što ću raditi sa svima vama ima nekih specifičnih pitanja koje vam želi postati. Kako sam e, članom DEVE, dva put sam bio u Njorku i jučer smo bili domaćinom e, sastanka e, parlamentarcima iz 24 afričke zemlje u Europskom parlamentu. To je kamer temeljac, moramo razraditi situacije u svim područjima, trgovine i tako dalje. Dakle, prvo pitanje ko želi odgovoriti, uspostavili smo trgovinske pregovore sa Kanadom da bismo sa obje strane željeli pozitivno postupati nakon Pariza i to je novi instrument u trgovini, znači E, to je pitanje za vas. Da li još uvijek e, e, vidite, da li to još, da li to već vidite kao zanimljivom temom za europsku vanjsku politiku? Također sam slušao švedsku prezentaciju i čuo sam da mreže moraju imati mišiće. Pitanje je što već sada djeluje dobro u Europskoj uniji, kakve mišiće moramo ojačiti, da li već postoje, kako da Mm, možemo udovoljiti potrebama koje proizlaze iz različitih izazova. Osim toga, kako Europa e, mm, surađuje sa Ujedinjenim narodima, oni imaju cijeli klimatski program, odnosno razne programe koji se bave klimatskim pitanjima i mm, zanima me imamo li mi politiku koja podržava Ujedinjene narode i Posljednje pitanje EAS radi sa mnogim kolegama, njemačkim kolegama koji rade na klimatskoj diplomaciji, danskog kolegu, francuskog, kolegu, svi se bave pitanjima klime. Možda li je to pitanje što se događa nakon Brexita? E, britanska e, diplomatska aktivnost u vezi klime je vrlo snaža. Dakle, koje su to zemlje koje predvode u klimatskoj diplomaciji u svijetu i u Europi? Da li se možemo od njih odnositi? Postoji li zanimanje da se poveća i proširi naše usluge specijalistima za klimatske promjene i klimatsku diplomaciju? Imali smo COP23, prv e, sastanak e, e, gradonačelnika i upravljača, jer je li to moguće sa više kapaciteta naših vanjskih službi kako bismo E, se obratili ovim gradovima, e, imali više zanimanja u, vladama. Hvala vam puno i prosite što imam toliko puno pitanja. Hvala najljepša. To je zadnje javljanje za riječ. Molim da razmislite i ja imam e, pitanje za panelistu. Kao članica ovoga pododbora željela bih e, više e, čuti ono što je, onome što je rekla gospođa Valero, da u različitim regijama klimatske promjene mogu imati različite utjecaje na sigurnost. Dodala bih tome da Čak i u istoj regiji može imati i pozitivne i negativne utjecaje na sigurnosnu situaciju i počet ću sa Arktikom. Klimatske promjene imaju za posljedicu e, otapanje ledenjaka, a to zapravo povećava e, mogućnost razvoja za mjesta kao što je Grenland, na primjer. Jer omogućava stanovništvo da potencijalno profitira od ove situacije. Ako razmišljamo akademski, možemo pomisliti da otvaranje sjeverne pomorske e, rute je pozitivan ishod klimatskih promjena za razvoj trgovine, no sigurno je i to da uvijek postoji, a naročito u E, trenutku globalnih političkih sigurnosnih tranzicija i druga strana. Citirat ću analizu NATO, stratešku analizu NATO o ovom e, koja kaže da protagonisti do neke mjere ili pozitivno koriste promjene, ne želim umanjiti potencijalne negativne učinke za mjesta kao što su zaljevi ili bengalski zaljeve. zbog podizanja razine mora to je još uvijek nešto što postoji što je akutno, no samo pokušavam predstaviti i moguće druge aspekte ovakvih promjena. A to znači da politički stavovi protagonista na Arktiku ne samo da se sučavaju sa pogrešnom, pogrešnim korištenjem tla ili rudarenjem, već i militarizacijom ovoga područja i time ne govorimo o nečem što je novo možda je već razmjer toga novina, ali povijesno je to već e, poznato. Imali smo e, velike ratove u Europi i znamo kako se to dogodilo. No, moram priznati profesor Benjaminson da kad sam se eh, gledala profesionalne kurikulum vite panelista, osobno sam željela da čujemo i norvešku, norveški doprinos znanstvene, jer sam već prije puno vremena primijetila da se Norvežani jako trude od također skandinavci općenito znači da se trude e, pošumiti važna područja. Naravno da su ti napori učinkoviti kada je to podržano prirodom, recimo kišom, iako je s vremena vrijeme, na vrijeme vrlo teško postići Bez toga ako se voda od nekuda mora donositi. Znači imamo posebne cikluse tamo u okolišu i ako recimo se pogledamo Sahel, također bih e, e spomenula kinetičke aspekte toga. Mi znamo za popune u, pobune u sjevernom dijelu, odnosno sukobi koji su započeli u sjevernom dijelu Malija zbog migracije i, iz Libije i veliki pritok oružja koje je vjerojatno također bio razlog za rezanje ne samo u to, u unutarnjih e, političkih razloga, već i vanjskih političkih razloga. Što se tiče e, izravnih veza, moramo uzeti u obzir raznovrstnost aspekata sa mojeg stajališta ovaj panel pokazuje izuzetno kompliciranu prirodu ovoga pitanja i Imamo strukturu, ali kako je obskrbiti e, djelovanjem, odnosno koliko je važno ovo e, povezati izravno sa CSDP-om, jer naravno postoji i obrnuti aspekt, e, na primjer, u mm, nasilnim sukobima, u sukobima kao u istočnom dijelu Ukrajine ogromna je opasnost od ekološkog zagađenja i mogućih promjena klime koja tamo vlada i mislim da u mnogim drugim sukobima postoji ista takva opasnost, moramo je uzeti u obzir i to činimo eh, našim djelovanjem u smislu sprečavanja eh, sukoba, odnosno korištenja eh, masovnog oružja u takvim sukobima, oružja kao što je kemijsko oružje. Kad govorimo o Siriji, ni, ne radi se samo o suši, već i o kemijskom oružju koje, koje čini život vrlo teškim tamo. I zapravo e, područje sukoba nisu rezultat samo e, suše, već i unutarnje politike zemlje. Eto, to je ono što sam htjela reći. Željela bih e, čuti vaše razmišljenje. Još uvijek mislim da je ova tema vrlo važna i vrlo e, zanimljiva, komplicirana i vrlo je teško ju strukturirati. Molim da nam se obranite istim redom kojim ste e, e, mm, imali prezentacije. Hvala časnim zastupnicima na komentarima i pitanjima, a također drugim panelistima na vrlo provokantnim komentarima i razmišljanjima o studijama koje su napravljene i onime što mi e, pokušavamo napraviti. Prvo što želim reći je jednostavno ne treba simplificirati e, ponekad smo nekako imamo potaknuti smo za e, previše simplificiramo i ljudi upadaju u tu zamku iz jednog ili razloga. Mi to ne činimo. Jedna od prvih stvari koje sam rekao, prisjetit ćete se da ovo nije jednostavno i veza nije jednostavna. Sve što su ljudi ovdje rekli potvrđuje moje vjerovanje da veza nije jednostavna i Mislim da ne postoji direktna veza i niko ne e, dovodi u kauzalnu vezu između određenih sukoba i klimatskih promjena. Naivno bi bilo e, uspostaviti kauzalnu vezu između bilo kojeg konflikta i klimatske promjene. To je druga priča, neću o tome govoriti. Želio bih samo pokušati odgovoriti na neka pitanja. Sviđa mi se koncept gospođe Valero sigurnosti, a to je ljudska sigurnost i govorimo o ljudskoj sigurnosti, ali ne govorimo pritom samo o vojnoj sigurnosti, to je sigurno kad se govori o egzistencijalnoj sigurnosti ljudi na otocima gdje zemlje više neće biti ili zato što se radenjaci otapaju. Dakle, to je vrlo široka definicija sigurnosti. To je sigurno, kad sam odabrao regije, nisam sam izabrao Hell, ali ne slažem se sa time da klima nema veze sa povećanim stresom tamo. Ja sam samo vam dao ilustracije, pokušao sam ilustracije, a nisam želio previše e, pojednostavljivati e, stvari. I bilo je nekoliko pitanja o klimatskoj diplomaciji. Ja sam imao zadovoljstvo mm, u 2001. E, u svom E, na jednom svom prethodnom radnom mjestu. E, povjerenik Pater me zamolio da radim na implementaciji kardivskog programa, to je integracija okoliša od druge politike, zadnje što smo radili transport energije, dakle integriranje okoliš i klimu u vanjske e, politike, tako se to zvalo i to se uključilo trgovinske politike, razvojne politike i i sigurnosnu politiku i vanjsku politiku i to je zapravo dovelo do ideje e, zel, mreže zelene diplomacije i klimatske e, diplomacije. prije godina dana zaista sam bio oduševljen što sam naslijedio funkcionirajuću mrežu zelene diplomacije ne samo da u njoj sudjeluju ljudi iz institucije u Briselu i e, nema nas dovoljno i u EAS-u, volio, volio bih da nas ima više, više stručnjaka, ali živimo u stvarnom svijetu ali ta se mreža zapravo širi na službe vanjskih poslova e, država članica, širi se i to je vrlo važno na teren, na naše delegacije i diplomate u poslanstvima Europske unije koje se obraćaju lokalnom segmentu. To je jedini način kako možemo učinkovito raditi sa malim brojem ljudi, tako da imamo mrežu, odnosno načelo mreže E, poglavlja o državom razvoju gdje se radi o trgovinskim sporazumima to će ostati ne treba nam e, povjerenik Malstrom da nam to kaže ja vas to uvjeravam a ideja je dvostruka da se podignu standardi globalno putem sporazuma i ugovora za koje postoji zanimanje a je i da pokušaju se koristiti ti trgovinski sporazumi da bi se provelo u dijelo e, podizanje standarda. To je naš sebični interes u Europi. Mi imamo visoke standarde u okolišu, a želimo da druge zemlje potpišu te ugovore. To nije bio slučaj sa Akadem Kanadom, a to je želimo da se naša poduzeća natiču ravnopravno, na ravnopravnom terenu sa drugima. Druga pitanja je Ujedinjeni narodi i reforme e, ujedinjenih naroda. Da, da, da, mi se apsolutno slažemo sa e, razumnim promišljenim obnavljanjem sustava Ujedinih naroda koji se temelji E, naglašavam održavanje mira utemeljeno na e, ciljevima održive agende do 2030 nemamo zapravo zemlje koje predvode, imamo neke zemlje koje su poduzele više koraka i više su integrirale svoje ministarstvo vanjskih poslova. Ujedinja kraljevina je jedna od njih, ali nije jedina. Nizozemska je doć domaćinom inicijative za planetarnu sigurnost. Ovoga prosinca po treći put se sastoju za, eh, u Nizozemskoj na tome rade ministri vanjskih eh, poslova i obrane. To je zaista vrijedno divljenja. Ja sam istrpio svoje vrijeme. Da, nažalost, naše je vrijeme ograničeno. Eh, govornici za sljedeću temu su već ovdje, dakle moramo biti kratki. Gospodin Rötinger, imate riječ. Hvala vam za pitanje. Ja ću odgovoriti na neka od njih. Mislim da je važno ne previše kontekstualizirati ovo pitanje. Da, bilo je neki tvrdnji o medijima i u knjigama, a većina istraživanja ističe mogu upravljanja i marginalizacije kao budućih čimbenika. I zbog toga Mm, Doba teorija mirovnih studija razmatra vezu između upravljanja i nestabilnosti i također klimatskih e, promjena i nestabilnosti i kako sve to dolazi u interakciju. Nije sasvim jasno kako će se klimatske promjene odvijati, većina se slaže da ćemo imati više promjenjivosti i to je također nešto što je tu spomenuto. Treba shvatiti da će učinak klimatskih promjena ovisiti o upravljanju, o marginalizaciji, o nestabilnosti određene regije. Dakle, učinak klimatskih promjena će ovisiti o tim čimbenicima, oni su međusobno povezani i ne smijemo ih sada dovoditi u suprotnost, e, nego se to ujednačeno gledati. Zašto je to važno? Važno je jer ako smislimo rješenja za ove rizike i sukobe moramo povesti računa i o činjenici da se ne povećava osjetljivost na klimatske promjene. Ako radimo na marginalizaciji, dakle, trebamo povesti računa i o klimatskim promjenama i to će dovesti do određenih koristi. Imamo primjere mirovnih procesa u Istočnoj Africi, imamo centre za e, promicanje mira u Istočnoj Africi i onda je došlo do suše. Što su zamijenili? u onim zajednicama gdje smo imali e, te, te, te, oni su bili otporni na sušu jer su imali bolje sustave upravljanja sukobima, rješavanja sukoba i bolje su upravljali prirodnim resursima. Vi ste spominjali recimo stočare, njihovo kretanje. Dakle, to je bilo daleko lakše. Dakle, mirovni procesi mogu pomoći u prilagodbi klimatskim promjenama. To je izuzetno važno. Dvije posljednje napomene. Imamo različite učinke na različite regije i ne smijemo samo uzimati u obzir najnestabilnije kontekste u svijetu, recimo Mali i Sirija su zemlje koje su se smatrale razvijenijima i stabilnijima, a vidimo da su one također ugrožene i ako su te zemlje postale nestabilnije, onda e, klimatske promjene mogu imati daleko veći učinak na neke nestabilnije zemlje. I na kraju želim istaknuti sljedeće. Mi dosta surađujemo sa Ministarstvom vanjskih poslova u Njemačkoj e, i od to već osam godina Ministarstvo vanjskih poslova se bavi tim pitanjem i ulaže velike napore u uključivanje ovih pitanja u politike, u izvještavanje veleposlanstava i oni su predvodili proces eh, unutar skupine G7 eh, pod svojim predsjedništvom. Eh, objavljeno je izvješće za 2015. godinu pod njihovim predsjedavanjem i sada ministarstvo potiče nove inicijative unutar skupine G7 za područje jezera Čad. Nizozemska je još jedna takva zemlja, a i Švedska je jedna od zemalja koje su sve aktivnije po pitanju klimatske sigurnosti, ali možda će Malin nešto više reći o tome. Eh, hvala, profesore Benjaminson, izvolite. Pa ne mi u pitanje klimatske promjene, to jest važno, to sam pokušao reći, ali ponovit ću. Dovodimo pitanje tu pretpostavku da su klimatske promjene jedan od najvećih e, okidača sukoba u Sahelu. I to se temelji na mojim empirijskim istraživanjima u Sahelu. Dakle, ja nastojim utvrditi koji su uzroci sukoba. Time se bavim. Stavljanje naglaska na klimatske promjene u sukobima u Sahelu zabrinjava. A Sahel se već spominje kao tipičan slučaj e, sukoba koji je uzrokovan klimatskim promjenama, ali ovaj naglasak na klimatske promjene kao uzročnika sukoba u Sahelu svraća pozornost sa daleko važnijih uzroka. Dakle, time se zanomaruju ove daleko važniji uzroci, barem tako ja mislim. Već 30 godina radim u Maliju i vrlo rijetko ljudi tamo spominju klimatske promjene. Bio sam u službenom izaslanstvu Norveškog ministarstva za okoliš i razvoj u Maliju 2008. godine. I tamo smo se sastali sa državnim dužnosnicima, sa zajednicama i oni su bili obavješteni na početku da nas zanimaju klimatske promjene u Maliju i bilo je zanimljivo pratiti sastanke koje je ministar imao unutar 48 sati u Maliju. Naravno, on je govorio o klimatskim promjenama i svi s kojima se susreo su također govorili o klimatskim promjenama. A nakon 20-godišnjeg rada u Maliju, to je bilo prvi puta da ja čujem da ljudi govore o klimatskim promjenama on je na taj način uvjetovao taj dijalog e, i na taj način su ljudi reagirali. Evo to se isto događa u međunarodnoj zajednici. Evo samo nekoliko komentara o Siriji i jezeru Čad. Jezero Čad se nije promijenilo od 1970. godina, samo se malo širi i sužava. Ako vas zanima, Jerome Gran, profesor zemljopisa na Sorboni u Parizu je napisao vrlo dobar članak o tome prošle godine. Pod naslovom otprilike e, mit nestanka jezera Čad. Možete ga lako naći na Google i pročitati. Ja sam jedan od izavača časopisa Political Geography za Siriju i organizirali smo jednu akademsku raspravu o Siriji u jednom od eh, najnovijih izdanja, jednom od posljednjih brojeva koji je također dostupan, možda će vas to zanimati i pročitati, tako da tu možete naći naša stajališta o, raspravi u vezi sa klimatskim eh, promjenama i sukobima. Evo, mislim da sam iskoristio svoje vrijeme. Hvala, gospođa Malin Mobjork. Evo, samo ću se nadovezati na neka od pitanja koja smo čuli. Dakle, promašivanje ove, ovog odvajanja u, u posebne odjeljke, to je važno. Tu trebamo pristupiti drugačije. Trebamo također učiti i od drugih organizacija, odnosno kako bi se promijenio način rada neke organizacije treba upravo prevladati tu podjelu na odjeljke. Dakle, kako rukovoditelji u određenoj organizaciji mogu postavljati pitanja na drugačiji način, e, početi raditi na e, drugačiji način. Recimo kada se treba nositi sa nepoželjnim učincima klimatskih promjena, trebamo promijeniti naš način rada i to se već događa u našem svakodnevnom radu. Treba postavljati pitanja na drugačiji način e, i suočavati se sa izazovima na drugačiji način. Naravno, nakon toga trebate tome pridodati specifična znanja i stručnost, ali isto tako trebate promijeniti i samo organizaciju. To znači vodstvo, leadership. Mi to proučavamo na razini UN-a i onda vidimo kako se strateško vodstvo pretače na različite elemente u, organizaciji i to razmatramo također i u smislu protaka i e, dijeljena informacija između različitih organizacija. Evo, htjela bih istaknuti, budući da mi je vrijeme ograničeno, upravo poticanje takvog načina rada, jer je to najvažnije. Hvala, želim zahvaliti svim panelistima na vrlo zanimljivom saslušanju. Dakle, molim jedan pjesak za sve. Thank you very much indeed. Uh, Hvala vam najljepša. Sljedeća točka dnevnog reda je razmatranja nacrta mišljenja. Evo samo molim za trenutak strpljenja da se oprostim sa našim panelistima. Hvala vam.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

Okay, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Nemamo previše vremena na raspolaganju, tako da bih htjela započeti sa sljedećom točkom dnevnog reda, bez odlaganja. Ovdje je autor mišljenja i potpredsjednik Europskog parlamenta Ivan Mircea Pašku. Želim eh, vam čestitati gospodine Pašku u ime cijelog odbora na visokom priznanju koje ste nedavno primili od japanske vlade, zapravo od samog cara koliko čujem. Dakle, srdačne čestitke na tome. A sada prelazimo na razmatranje nacrta mišljenja sukladno članku 54. poslovnika o uspostavljanju programa industrijskog razvoja u području obranje namijenjenog za potporu konkurentnosti i inovativnog kapaciteta obramene industrije Europske unije. Of I Evo, sada sam navela cijeli naslov mišljenja. Nadležni odbor je i TRE, gospođa Françoise Costet. I nakon početne razmjene mišljenja imamo danas razmatranje nacrta mišljenja. Rok za podnošenje amandmana je 23. studenog ove godine u podne. Razmatranje amandmana predviđeno je za Strasbourg. Da, sazvat ćemo poseban sastanak kako bismo se držali predviđenih rokova. Dakle, to će se održati u Strasburu 14. prosinca. I na kraju konačno usvajanje izvješća, mislim, u veljači. A prije toga usvajanje našeg mišljenja na odboru AFET. Dakle, bez daljnjeg odlaganja predajem vama riječ, gospodine Pašku. Hvala na vašim čestitkama. Dakle, program industrijskog razvoja u području obrane Europske unije. Kao što vidite, rokovi su blizu. Riječ je o dvogodišnjem pilot projektu. Nećemo ga moći usvojiti početkom 2018. godine, tako da on neće stupiti na snagu na vrijeme za razdoblje 2019. 2020. godina, što je predvidjela komisija. Pa općenito govoreći, riječ je o projektu koji dopunjava već e, postojeći istraživački program u ovom području, kojemu je svrha bila obuhvatiti razvojnu fazu koja je zapravo najopasnija i najskuplji dio bilo kakvog e, istraživanja za koje postoji mogućnost provedbe. Time se također htjelo potaći suradnju između zemalja članica Europske unije. To nije poticaj za izvoz kao takav, niti prethodnik militarizacije, kao što bi neki mogli pomisliti. Riječ je o stavljanju naglaska na činjenicu da dolazi do promjene paradigme. Sve do sada obrana je bila isključivo u nadležnosti zemalja članica, a financijska sredstva su uglavnom dolazila od samih zemalja članica. Europska unija je odlučila sada ovim pilot projektom poduprijeti određene faze istraživanja i razvoja, što znači da će i dalje zemlje članice odvajati većinu sredstava za to, ali istovremeno mi otvaramo ovu novu liniju financiranja Europske unije. Dakle, još jednom ću naglasiti da što više Europska unija financira sigurnost i obranu, tim će se više ojačati uloga parlamenta koji će imati sve više prava u određivanju trošenja ovog, ovih sredstava. Evo, zaprimili smo do sada 30 amandmana. Među njima su neke dopune prijedlogu komisije. Parlament je usvojio niz dokumenata, rezolucija koje govore o kategorijama zabranjenog oružja. Dakle, ovo ne bi bilo dopušteno sukladno sadašnjem programu. Htjeli smo to jasno naglasiti i to će biti sadržano u našem mišljenju. Imamo problem u vezi sa prihvatljivošću, jer Situacija je, čini se, na terenu daleko složenija od one koje su zamislili autori, a osim toga uključivanje komponenata trećih strana u sadašnje proizvode je daleko složeniji postupak nego što smo mislili. Zato trebamo naći rješenja. Tako da ćemo podnijeti još nekoliko amandmana. I na kraju, nadam se da ćemo moći reći da smo obuhvatili sve zanimljive i važne aspekte. Jedno je pitanje koji će troškovi biti pokriveni, je li su to prihvatljivi troškovi ili stvarni troškovi. To je još jedan element koji treba razjasniti. Način upravljanja projektom treba također razmotriti koja je uloga obramene agencije kada je riječ o strukturi koju namjerava uspostaviti komisija i naravno treba ćemo još pričekati jer se o tome pregovara između vijeća i zemalja članica i vidjet ćemo koji će biti ishod tih pregovora. Trebamo nastojati uspostaviti čvrst proračun kada ovo preraste iz pilot projekta u nešto konkretno, ako dođe uopće do toga. Do sada se pilot e, projekt financira iz sredstava koja su odvojena od drugih programa. I nešto o ravnoteži. morat ćemo ojačati i druge napore, ne samo rad na pitanju oružja, nego ćemo trebati obratiti i veću pozornost na preventivnu diplomaciju. Dakle, na taj način ćemo imati uravnoteženi instrumentari. Naravno, mnogi su pokazali veliki interes, neki su rekli da raspoloživa sredstva nisu dovoljna, drugi kažu da su čak e, i prekobrojna. Dakle, tu trebamo podesiti svoje mišljenje i nastojati iznaći neki kompromis. Evo, nadam se da će kolege razmotriti pažljivo ovaj dokument i dati svoj doprinos i u srazboru ćemo imati prvu evaluaciju nakon što zaprimimo sve amandmane imat ćemo također i prvu raspravu unutar izvjestitelja u Sjeni. Evo, kao što je predsjednica rekla, a i sami vidite, rokovi su vrlo, vrlo bliski. Hvala vam na ovim riječima. Evo vidim da su prisutna dva izvjestitelja u Sjeni, gospođa Valero i gospodin Zdrojevski. A i gospodin Gastaldo je također izvjestitelj u Sjeni. Može li još tko govoriti u ime i drugih izvjestitelja u Sjeni? Da, u ime gospodina Van Ordena ste vi, u redu. Dajem e, odmah riječ gospodinu Zdrojevskom, izvolite. Pani przewodnicząca, dziękuję za głos. Hvala lijepo predsjedateljice. Hvala što ste mi dali riječ. E, pokušat ću, nastojat ću biti kratak. Kao prvo čestitam gospodinu Pasku na dobro obavljenom poslu. E, mene brinulo ovo izvješće, moram priznati. E, bojao sam se da će biti podneseno mnogo amandmana koji će na neki način e, razvodniti poruku ovog izvješća, no srećom to se nije dogodilo. E, mišljenje će biti predstavljeno na odboru ITRE Gospodin Marinesko, Marinesku bi želio ojačati neke programe poput Kopernikusa i drugih, a i postoje i drugi programi i tehnologije koje bi trebalo ojačati u smislu jačanja sigurnosti i obrane u Europi. U svemu tome i svim srcem podržavam. Prilog bi trebao uključivati ciljeve koje koji neće biti financirani u okviru ovog programa. Na taj način bismo pokazali koje su prave namjere i pravi ciljevi ovog programa. Osim toga, Smatram e, da je ovo veliki poduhvat, vrlo skup kada razmišljamo o pilot projektima. To je e, projekt e, koji se financira sredstvima iz drugih programa i zbog toga moramo postići uspjeh. Što se tiče provedbe, rasporedba provedbe ovog programa, moramo osigurati da nikakve resurse ne e, rasipamo, da uključimo sve istraživačke centre i sve države članice u programu. I još nešto što je važno. Amandmani izvjestitelje mogli bi biti eh, mogli bi unijeti više realističnosti jer pozivaju na suradnju konzorcija sa trećim zemljama iz tog razloga vjerujem da bi program mogao eh, postići višu razinu konkurentnosti i učinkovitosti na posljedku imamo eh, izvješće izvješće u kojem vidimo da Europa želi potaknuti e, e, istraživanje u ovom području i ojačati svoju obramu. Hvala vam. Gospodin Kraskondaski. Hvala vama. Ja ću govoriti u ime gospodina Van Orden kao izvjestitelja u, u Sjeni u Itreu i ja sam se time e, bavio. I ja dijelim mišljenje gospodina Zdrajevskog. Amandmani izvjestitelja su vrlo dobri, slažem se. Želio bih svratiti vašu pozornost eh, na neka, eh, na neka pitanja eh, na koja je upozorio gospodin Pasku, a predložio i neka rješenja. U nekim amandmanima govori se o izjednačavanju nužnosti izjednačavanja neravnoteža između recimo starih i novih država članica. Danas, točnije jutros, održalo se vrlo zanimljivo javno saslušanje o tome. Nije samo riječ e, trebali podržavati mala i srednja poduzeća. Morali bismo imati i tranzicijski program koji bi u mrežu uključivao i institucije instituciju i istraživačke centre iz zemalja srednje i istočne Europe. Dakle, jutro smo vidjeli geografsku kartu koju je prikazao njemački stručnjak Dakle, sjeverno-istočna Njemačka je prema toj karti e, zapravo područje u kojem nema nikakvih istraživačkih centara, a takve neravnoteže ne bi smjele postojati u raspodjeli tih centara. Osim toga, program ne bi trebao i ne bi smio udvostručavati, duplicirati programe drugih institucija, primjerice NATO-a ili drugih e, država članica. On bi trebao zapravo biti dodatak, a ne zamjena za postojeće programe. Postoji pitanje i definicija kako definirati prihvatljiva tijela kojima će biti dopušteno da sudjeluje u programu. Komisija predlaže svoju definiciju takozvanu takozvano europsko tijelo ili europsko poduzeće. Po našem mišljenju to je preuska definicija postoje tijela koja već godinama e, surađuju, e, odnosno akteri koji surađuju e, s nama na tom području, primjerice SAD, u budućnosti to će biti i Ujedinjena kraljevina. Pred nama je Brexit, ne znamo što će u smislu ove suradnje biti s Ujedinjenom kraljevinom u budućnosti. Dakle, mi ne znamo što će biti i na koji način će sudjelovati različita poduzeća. No poduzeća ona poduzeća koja potječu iz država članica koje su pod sankcijama ne bi smjela sudjelovati u programu. To je u svakom slučaju naše mišljenje. Jutros smo razgovarali o tome i ja e, dijelim mišljenje koje je već izneseno na ovom mjestu mišljenje o neuravnoteženom e, sastavu osoblja. Odbor koji će voditi ovaj program trebao bi biti sastavljen od različitih članova, predstavnika svih država članica U području obrane, kao što znamo, postoji suradnja u svim državama članicama između državnih tijela i istraživačkih centara. To mišljenje ćemo unijeti e, u amandmane, no mogu samo reći da razmišljamo isto kao i izvjestitelji te na kraju možemo samo se složiti sa onim što je rečeno. Hvala. Riječ ima gospođa Valero. Hvala vam najljepše. Kao prvo zahvalila bih gospodinu Pasku na ovom mišljenju. Ovo je, tako reći, poseban tekst po mom mišljenju. poseban je što se tiče svoje prirode. Nikada nismo dali podršku obrambenoj industriji e, tijekom 60 godina postojanja europskog proračuna. Smatram da Europska komisija kreće opasnim putem. Mi ovdje govorimo zapravo o velikom riziku jer govorimo o podršci industriji. No, trenutačno e, riječ je o kapacitetima e, u smislu oružja. Europska obrambena industrija nije posebice učinkovita. Mislite li doista da moramo podržavati i pomagati europsku obrambenu industriju e, preko europskog proračuna? Naravno da mi moramo ojačati sposobnost e, obrane u našim državama članicama, ali ne znam je li ovo pravi pristup. Mi ćemo podnijeti e, alternativni izvještaj. Mi predlažemo kažemo suradnju učinkovita suradnja je nužna u istraživačkoj industriji po našem mišljenju između svih zemalja članica ne želimo da i jedan euro iz proračuna Europske unije ode u ovaj program. A što se tiče nacrta mišljenja, Hvala vam gospodine Paskov na nekim amandmanima koje ste podnijeli. Recimo pet i amandman 20 na koji se osvrnuo i gospodin Paskov. E, zahvaljujem isto tako i na amandmanama broj 16 i 29. Vrlo važno je utvrditi poveznicu između izjava iz Europskog parlamenta i akcija, odnosno djelovanja koje prihvaćamo. Hvala vam, gospodine Paskov. No, e, no, mislim da vas moje i mišljenje koje sam iznijela ne iznenađuje. Hvala. Gospodin Castaldo je sljedeći izvjestitelj u sjeni. Izvolite, gospodine Kastaldo. Hvala gospođo predsjedavateljice. Hvala najljepša gospodine Paskovu, hvala na naporu i obavljenom radu. Ovo je vrlo, vrlo važan dosje no kao i uvijek takvi dosjeji pružaju i izazove i prilike. Odmah ću krenuti na stvar, e, na ono što nas e, brine i ono što mi predlažemo. Kao prvo, ističemo važnost i osnovnu ulogu malih i srednjih e, poduzeća koje su najvažniji dio industrijskog tkanja Europe. Po našem mišljenju jedan dio projekata moraju biti rezervirane upravo za ta poduzeća, a kriteriji moraju biti uključivanje istih tih poduzeća u mrežu. Pročitao sam s interesom e, i amandmane u kojem izjednačavate sva ta poduzeća. Ja razmišljam ponešto drugačije. Dakle, mala poduzeća ne mogu biti stavljena na istu eh, razinu s drugim poduzećima koje zapošljavaju više od tisuću djelatnika. Dakle, mogli bismo ponaći neki kompromis i poraditi na preformulaciji te definicije, definiciji koncepta tih poduzeća. Drugo, na čemu treba poraditi je minimalni broj e, zemalja e, sudionica e, kako bi se dobila sredstva iz programe. Komisija predlaže dvije sudionice, a ja smatram da trebaju sudjelovati barem tri države članice u pravom europskom e, duhu e, moramo, e, moramo nadvladati bilateralnu suradnju i ići prema pravim, istinskim, inkluzivnim, multilateralnim iskustvima. Podržavam amandman kojim se ukida kriterij prihvatitljatne na 50% vrijednosti e, vlasništva poduzeća. Mnogo je važnije uspostaviti kontrolu, odnosno nadzor poduzeća, recimo golden share kao mehanizam e, kojem to nije primaran e, cilj. Dakle, ne smijemo zaboraviti na važne tehnološke resurse koje su nam na raspolaganju i koji nam omogućava nadzor sa europske razine. Evo i općenitih e, komentara. Što se tiče kriterija prihvatljivosti, smatramo da treba postojati isto tako kriteriji učinkovitosti u europskoj e, obrani e, treba zapravo izbjeći tehnološke nedostatke, ali treba i držati se načela da treba trošiti manje, a postići više. Još nešto je vrlo važno, važno u smislu financiranja ovog programa. Ne smijemo dopustiti da se prenose krive poruke i to iz e, sredstava povučenih iz drugih fondova za ove programe. To je za nas problem. problem. Imamo premještanje 40 milijuna eura koji se prebacio iz linija kojima se financiraju projekti za okoliše na ovo. Mi moramo to izbjeći jer po našem mišljenju u javnosti to stvara krivu sliku. I sve i ostali problemi su vrlo važni i mi želimo konstruktivni raditi na poboljšanju ovog mišljenja no nećemo zaboraviti naša načela koje moramo snažno obraniti. Hvala vam kolega, s velikom e, radošću ćemo u buduće raditi na poboljšanju ovog e, mišljenja. Hvala, gospodin Danžan. Hvala gospođo predsjedavateljice. Hvala gospodinu Pasku. On je sastavio vrlo dobro e, izvješće. Uglavnom se slažemo sa sadržajem tog e, izvješća. Unatoč tome postoje dvije točke na koje bih vas, e, na koje bi vam rado svratio pozornost. Trebamo postupati opreznije po našem mišljenju. U čemu smo i čvrstili moje kolege. Ovo je obrambeni fond koji treba stvoriti i dovesti do opipljivih rezultata za naše oružane snage. Nije ovo neki pokus, nije ovo eksperiment, niti je to novi kohezijski fond. Nije riječ o strukturnom fondu koji je Um, osmišljen e, za financiranje projekta u jednom ili u drugom području. On ima za cilj poboljšanje kapaciteta u točno određenom području. Neke kolege fond doživljavaju kao fond e, e, koji će koji će na neki način nadoknaditi propuste u nekim područjima no ja mislim da je to greška, mi ne smijemo ići tim e, putem. Kao drugo, još me nešto e, brine, a to je fleksibilnost i otvaranje prema trećim zemljama. Naravno, ja e, se ne protivim izvjesnoj fleksibilnosti prema nekim zemljama koje ne pripadaju Europskoj, Europskoj uniji. No, čini mi se da tome nije mjesto na samom početku pokretanja ovog e, projekta. Ako od samog e, početka pokažemo veliku fleksibilnost prema trećim zemljama e, kojima ta fleksibilnost u osnovi nije potreba, a mislim na SAD, jer bismo u suprotnom za to e, znali. Nemojmo se zavaravati. Američka industrija je već dovoljno jaka mi e, kupujemo američke proizvode i stoga ne trebamo pokazati veću fleksibilnost prema američkoj e, industriji nisam protiv fleksibilnosti, no fleksibilnost ne bi trebala biti glavni kriterij od samog početka projekta. Mi se usredotočujemo na europsku industriju, na europsku tehnologiju. I stoga se slažem s kolegom Kastaldom. Kriteriji prihvatljivosti moraju se povezati sa nadzorom tvrtki, nadzorom poduzeća, a ne dioničara. Već postoje rezerve, postoje sredstva za to ako mi već novac poreznih obveznika e, uzimamo, od toga koristi imaju američke tvrtke, ne znam kako bismo to mogli e, niti obrazložiti, niti opravdati. E, no sve ostale stvari su vrlo zanimljive i vrlo dobre i po mom mišljenju to je dobra osnova za naš budući rad. Hvala gospodin Držan, sada gospodin Lic. Najljepša hvala, gospođa predsjedateljice. Hvala na ovom izvješću i naporu koji je u njega uložen. Govorim u ime e, kolega koji su e, na tome radili. Pravno pitanje je ključno pitanje koje još nije razrišeno, jer to evropski zakon nas nije predvidjelo i stoga moramo imati širi okvir kako bismo E, to napravili u ovom odboru, ne u nekom drugom odboru. Što se tiče sadržaja, predlažem da imamo nadzorni odbor koji će autorizirati e, izvoz u treće zemlje. Sviđa mi se ono što je gospodin Dežan rekao u smislu trećih država i njihovom sudjelovanju. A drugo, e, prava intelektualnog vlasništva, to je isto jedno pitanje koje moramo riješiti. Komisija mora zadržati ta prava. A treće je ono što je već spomenuto, a to je konverzija, dugoročna konverzija. Predviđam da ćemo se zajedno morati e, pozabaviti budućnošću. Konverzija treba biti dio programa i zadnje, ali najmanje važno 25 milijuna umjesto 5 milijuna je to ono što imamo na marginama. To je još jedan prijedlog i ja sam zahvaljan za aneks o malom oružju i da situacija bude da, ga više ne izvozimo. mislim da je to vrlo važan korak e, naprijed. Hvala. Naročito zahvaljujem što ste bili kratki jer jako malo vremena imamo, imamo vel, ograničeni smo. Gospođa Revski je željela riječi Izvolite, gospođo ali molim vas da budete kratki. Gospodine Zagajevski, gospodine Zagajevski, da, hvala. E, minuta, minuta i pol možda. Želio se nadovezati na ono što je rekao gospodin Dažan. Dijelim vaše dvoje bezabranosti i ja slažem sa vašim mišljenjem gospodine, ali želim vas upozoriti na jednu stvar. Gospodin Paško u svojim amandmanima koje omogućavaju trećim zemljama da sudjeluju on e, kaže vrlo jasno i glasno da bi ta mogućnost bila data pod dva uvjeta a to je ako takva tehnologija ne postoji u Europi, dakle ako nema evropske tehnologije, i ako to ne bi bilo suprotni, e, suprotno sigurnosnim e, e, uvjetima u Europi i ako bi takvo sudjelovanje bilo potrebno da bi se finalizirao neki projekt koji je u toku, koji već traje. Dakle, mislim da bi zabrinost trebala biti limitirana od time. Gospodin Paško, imate riječ. Da, ovo su vrlo važne primjedbe, mi ćemo o njima razmisliti, mogu vas uvjeriti, uvjeravam vas da ćemo raditi zajedno i surađivati i veselimo se našem prvom e, sastanku u Strasburu. Hvala, gospođo predsjedateljica. Hvala. Ovim zaključujemo ovu točku e, dnevnog reda i s mjesta prelazimo na sljedeću točku, a to je radionica o budućnosti Agencije za e, obranu Europe ili Europske obrambene agencije. colleagues, please. Kolege, molim vas sjednite. Hvala. Počinjemo sa sljedećom točkom dnevnog reda i to s mjesta. Tema je budućnost Europske obrambene agencije, to je radionica. Imamo dva panelista, nažalost treći e, naš panelist je bolestan i nije mogao danas doći. E, zadovoljstvo mi je i čast e, pozdraviti doktora Kristina Müllinga koji je zamjenik direktora Istraživačkog instituta Nemečkog ministarstva vanjskih poslova kao i profesora Davida Versaja koji je supredsjedatelj nove slike u Pariškoj poslovnoj školi. Imali smo česte sastanke sa izvršnim direktorom Europske obrambene agencije. Također smo saslušali njihove razvojne planove. A sada bismo saslušali stručnjake koji predstavljaju dvije države članice Europske unije, a nakon toga ćemo eh, imati raspravu. Gospodine Mölling, doktor Mölling, vi ste prvi na redu, izvolite, imate riječ. Hvala najviše predsjedateljici na pozdravnim riječima i mogućnost eh, da vam se obratim ovo je zanimljivoj temi budućnost Europske obrambene agencije. Mala rezerva, neću govoriti u ime moje vlade. Ja mm, moram reći da ovo nije oficijalna politika e, Njemačka, ali to će biti tim interesantnije. Govorim kao netko koji radi sa Europskom eh, agencijom već jedno desetljeće, sa ljudima koje poštujem u agenciji i, i vidio sam i uspone i padove i pokušavam, pokušavam na četiri slajde, četiri lista papira koje sam vam poslao u dokumentu pogledati mm, što želimo iz ovoga dobiti, a to je više sigurnosti, želimo dobiti više obrane. A pitanje se postavlja e, o instituciji, ali to je sekundarno pitanje. I to je polazište moje prezentacije. Problem e, Evropske unije koje dijeli sa drugima, kao što je NATO i multinacionalnim kooperacijama, da ima ozbiljan problem sa obranom. E, tu suradnja nije laka. Tehnička rješenja znači da da e, moramo surađivati e, i i izvlačiti koristi iz ovog gospodarskog raja u kojem živimo. Problem je to da vlada i industrija tome postavljaju prepreke. Vlade žele e, odlučivati nacionalno, a istovremeno ne prepoznaju da se ne radi o donošenju odluka i moći koje u tome imaju, već e, ovlasti da primjenjuju odluke. Znači, rješavanje problema je puno važnije nego donošenje odluka, no vlade još uvijek imaju iluziju suvereniteta, što znači ako one odluče, onda će se to i dogoditi. Drugi problem koji imamo je E, industrijski nacionalizam u obrani. E, po, nameće se potreba povrata ulaganja u nacionalne kompanije. To problem e, postoji od uvijek od početka evropske međunarodne suradnje. Posljedica za države članice je na kraju konca da su manje sposobne postaju sve ovisnije jedno, drugo je da primjene e, odluke, a ja bih rekao da to nije dobar ishod. Uloga i oblasti Evropske obrambene agencije. Postoji mali procjen e, uloge i ovlasti e, Europske e, obrambene agencije. Ja bih rekao da zbog tog procijepa e, Europska obrambena agencija nije u stanju pomoći državama članicama da pretvore krug u kvadrat. Mandat ove agencije ima vrlo snažan mandat od samoga početka i kada su bili pioniri u cijeloj raspravi unutar Evropske unije e, da bi se e, e, obranu postavilo da funkcionira u Evropskoj uniji. No, to je prestalo nakon prvih uspjeha zbog binacionalnih ministarstava obrane. Tu je puno priča, rado ćemo ih ispričati ali ukratko je to ono što se dogodilo, znači prvotni amandman, e, mandat e, agencije nikad nije uspjela ispuniti. Onda je Lizabonskim Lisabonskim ugovorom agencija dobila drugu ulogu e, i to političke uloge ne zbog onoga svega što sam rekao o kapacitetima industriji. Istovremeno 2007. godine na početku razgovora o Lisabonskom ugovoru i njegovoj implementaciji okružje više nije isto, vrijeme isto kao prije. Europska obrambena agencija e, se pretvorila u facilitatora zbog toga što se gušile države članice a paralelno s tim institucionalno okružje se promijenilo i pomaknuli smo se iz vremena kada je vojska živjela na otoku u Europskoj uniji na veću gostoću institucija i politika koje zajedno djeluju sa obrambenim kapacitetima i obrambenom industrijom. U osnovi to je nešto čemu se Evropska obrambena agencija uvijek morala e, e, prilagođavati, je li to mogla ili ne, je pitanje. Posljedica svega toga je jednostavno da je agencija po to potpunula institucionalno okružje Europske unije. To je dobra stvar jer to pokazuje normalizaciju, ali izgušnjavanje institucionalnog okružja pokazuje da ima više institucionalnih politika i stoga agencija je nešto što je zapravo zanemareno u e, izmijenjenom okružju institucija. Koja je budućnost agencije? Agencija e, je još uvijek potrebna, možda čak i više nego prije zbog poromjena u sigurnosnom okruženju u Europi i oko nje. Ono što e, je potrebno su dvije stvari. Osnažiti EDA, to znači institucionalno e, funkcioniranje i ovlasti EDA, ali također strateške smjernice koje bih rekao u ovom trenutku su destruktivni ambiguitet e, unutar globalne strategije i puno fraza koje imamo. Institucionalno funkcioniranje i ovlasti su potrebne kako bi se EDA stavila u središte onoga što e, o čemu se trenutno raspravlja ono što trenutno imamo je neravnoteža između različitih instrumenta u smislu do koje mjere su obvezne ili možete birati što želite napraviti i to je nešto što e da ne može olakšati, ne može biti e, facilitator a koji kad ostaje bodobrovan instrument, onda će države članice raditi ono što su radile već deset, desetljeće. Neće vam dati prave brojke, a planiranje obrane koje se temelji na tome će još uvijek biti na nesigurnom tlu. Što se tiče smjernica, Evropska globalna strategija, odnosno ono što se e, priča o tome, a to, i to ne samo u Briselu, već i u e, glavnim gradovima, to još uvijek nije jasno da li govorimo o obrani kao upravljanje krizom ili stvarno obranom. To ima jako velike implikacije za urogu e, EDA. to je još uvijek velika stvar. Ako čitate ono što kaže visoki povjernik, e, obrane samo upravljanje krizom. No, mnoge države članice bi željele od EDE dobiti i više od toga, ne samo upravljanje krizom, a isto je e, sa strateškom autonomijom koja je postala jedna velika fraza u strat, e, strategije Ništa se nije promijenilo, odnosno puno se promijenilo u smislu Petersburga i razine ambicije iz 2003. Da li nam što fali u ovoj slici? Da li postoji nova uloga koja će osnožiti e- EDU ili je to zapravo samo ambiguitet riječi? Ono što s čim se moramo pomiriti je da moramo reći što je obrana, što se pod tim misli ili i što bi trebala biti zajednička e, obrambena politika Europe protiv čega se branimo, što e, štitimo. I to mnogima nije jasno uključujući imam glavnom gradu. I zadnje, samo dvije opcije bih želio predstaviti, ima ih mnogo, ali zbog jasnoće mislim da imamo dvije opcije. opcije I prvo je da osnažimo, e, da, označeno da održimo instituciju kao međuvladin dionik e, i kao nekog koji je posrednik između drugih institucija. Vrijednost toga je da to omogućava EDU da igra ulogu za vlade, za države članice, jer obrana će ostati još neko vrijeme, ja se kladim u to, u veliku bocu šampanjca ili čak i više, da će to i dalje biti posao država članica. Znači, dobro je imati nekoga tko je u stanju biti posrednik između onoga što se događa u glavnim gradovima, a koji spada u briselski jehuru i koji može prevesti ono što se žele postići u glavnim gradovima i što je moguće u Briselu i obrnuto. Druga opcija je da se eh, E, nekamo uklopi ED. Znači da e, funkcije još uvijek ostanu i da ih se osnaži, ali da se EDA stavi u širi arhipelag e, obrambenih institucija ovdje u Briselu. Molim vas, nemojte me citirati, ovo nije njemačko stanovište znači u nekakvo ministarstvo Europske unije za obranu i sigurnost, dakle da to bude još zgusnutija mreža institucija, ali da u nju uđe i obrana i sigurnost i da to bude nešto bolje usporedbi sa NATO-om. Dakle, EDA bi izgubila identiteti i bi je veći okvir iz funkcionalnog e, gledišta E, to ima smisla jer ja znam da Europska unija ne želi igrati svoju vlastitu ulogu obrnu i ići dalje od upravlja krizom. Znači možda ima smisla da jednostavno integriramo taj stub obrane u sigurnosne institucije Temeljna premisa ovoga je da ako je odgovor na trenutno promjene u, poretku u globalne sigurnosti i obrane samo nova promjena e, zakonodavne osnove e, da to je jednostavno premalo ambiciozno i neće dovesti do veće sigurnosti. I sad se vraćam na početak, zato sam ovdje, zato sam E, govorio o budućnosti agencije, kakva god da ta budućnost bila. Hvala. A sad bih e, zamolila profesora Versaja da uzme riječ. Hvala gospođo predsjednice i hvala na ovoj prilici da kažem nekoliko riječi o budućnosti Europske obrambene agencije. Govorit ću u svojstvu ekonomista. Ja sam deset godina radio kao ekonomist u Francuskom ministarstvu obrane, a sad sam akademik. I daleko je lakše tako govoriti o tim pitanjima, zato jer time sam slobodnije, sam slobodnije reći što želim. Dakle, želim istaknuti pitanje nadležnosti u različitim agencijama i u različitim okvirima. Kada govorimo o ovim aspektima, korisno je ocrtati određene scenarije o budućnosti agencije i na početku svojeg govora reći ću da smo pripremili podlogu za ovu radionicu i pri tome smo počeli raditi na različitim aspektima dokumenta Europske komisije Reflection Paper iz eh, lipnja 2017. godine. Ono što je najznačajnije u ovim scenarijima koje smo razradili jest da nedavni dokumenti i nedavne odluke koje su donesene u vezi sa obrambenom agencijom eh, za PESCO, za obrambeni fond, su okvirile ove aspekte, ali zapravo još očekujemo glavne odluke o tome. Ovdje se suočavamo sa velikim pitanjem nadležnosti i moramo također nešto spomenuti što se obično prešućuje. Kada o tome govorimo, e, svi misle da je riječ o NATO, ali to nije to. Ono što se prešućuje uglavnom e, se odnosi na uvođenje jedne industrijske politike umjesto nečega što se usko povezuje sa obranom i obrambenim sposobnostima. Dakle, želim ovdje navesti tri napomene. Prva se odnosi na potrebu da se treba usredotočiti na kapacitete e, obrane i obrambena pitanja, zatim pitanje evolucije tih nadležnosti i eventualnih nadležnosti obrambene agencije i na kraju posljednje pitanje je usko povezano sa interakcijom između vojnih i civilnih aktivnosti, jer uvijek e, trebamo još uvijek razmišljati o, programima tehnologije za dvostruku namjenu i takvih e, e, i programima za dvostruku namjenu. do sada je Europska obramena agencija se razvijala unutar međuvladinog okvira i to je još uvijek predmetom rasprave. Jedan od zaključaka koji želimo ovdje isjesti je taj da treba iskoristiti sve mogućnosti upravljanja i moguće razvoje do kojih bi ovdje moglo doći u tom međuvladinom okviru i u vezi sa komisijom. Postoji ovdje velika prilika, naime zbog posebnog položaja visoke predstavnice kao šefice obrambene agencije možemo iskoristiti vladine programa kako bismo ostvarili određene ciljeve i određene kapacitete u smislu obrane i sigurnosti. Prva točka odnosi se sa potrebom da se izgrade kapaciteti povezani sa, sa obranom. E, nije, nije riječ o tome da se bavimo e, aspektima koje se tiču istraživanja ili sličnoga. Ovdje postoji potreba da se promišlja o obrambenim pitanjima jer u trenutku kada radimo na osnovnom istraživanju i istraživanju općenito, u tom trenutku postoji razlika u odnosu na ono što, čime raspolažemo na e, terenu. Dakle, na kraju krajeva trebamo se brinuti više za kapacitete na terenu nego e, dodatnog financiranja, istraživanja i razvoja. Naravno, ovdje se moramo usredotočiti na kapacitete i to je jedna od najvećih poteškoća unutar europske obrambene strukture. Kada razgovaramo o ovim aspektima sa drugim agencijama i kada e, uspoređujemo agencije koje su dostupne na međunarodnoj ili nacionalnoj razini, uglavnom imamo vojne osobe koje razgovaraju o tome i koji govore o tome sa stajališta krajnjih korisnika. No ovdje bi trebalo imati jednu mješavinu vojnog osoblja i civilnog osoblja u obrambenoj agenciji, ali na kraju krajeva nitko nije u stanju e, razraditi aktivnosti koje će se ticati kapaciteta i predviđanja i planiranja unutar obrambene agencije, jer nemamo dovoljno vojnog osoblja. U ovom trenutku vidimo da postoji potreba za procesom planiranja obrane sličnom onome koji postoji u nato sa planiranjem kapaciteta i organizacijom takvih programa. Dakle, europske institucije to moraju poduzeti, a ono što je najvažnije jest da Europska obrambena agencija u ovom trenutku ne raspolaže potrebnim nadležnostima ili zbog nedovoljnog osoblja i nedovoljnih nadležnosti, dakle i nedovoljnog vojnog osoblja. Također imamo i pitanje koje evolucije interesa i e, nadležnosti između javnih i privatnih dionika. Dakle, nemamo dovoljno konvergencije i razumijevanja između dionika koji sudjeluju unutar europskog obrambenog okvira, jer svi akteri se uglavnom usredotočuju na kratkoročne prioritete i pitanja. Kada sa njima razgovaramo, naravno, to je apsolutno relevantno i e, oni imaju najbolje razloge za takvo stajalište, ali uglavnom kada razgovaramo o ovim pitanjima i kada promatramo planiranje kapaciteta u drugim okruženjima, vidimo da e, nam treba konferencija između različitih dionika i usklađenje metodologije i mm, usklađenje E, promišljanja o načinu rada kako bi se ostvarile aktivnosti i kako bi se unaprijedili naši kapaciteti. I to je ono što konkretno sada nedostaje u obrambenoj agenciji. Sada ću prijeći na e, pitanje upravo nadležnosti. Kada o tome razgovaramo sa organizacijskog stajališta, razlikujemo tri vrste agencija. Prve agencije su te koje mogu provoditi aktivnosti koje su bile e, slične e, agencijama na nacionalnoj razini 50. godina kada smo imali sve e, stručne profile koji su unutar agencije mogli razgovarati o različitim pitanjima. Dakle, unutar javnih agencija imamo mm, slične stručnjake kao i na strani industrije. No, s godinama takve e, osobe su nestale iz javnih agencija praktički u čitavom svijetu. E, druga vrsta nadležnosti i kompetencija unutar agencija, povezana je sa facilitiranjem interakcije između različitih dionika. E, to još e, uvijek postoji unutar Europske obrambene agencije, ali to treba konkretno poticati kako bismo ostvarili dovoljnu razinu razumijevanja sa vojnog stajališta ili sa tehnološkog stajališta, odnosno kako bismo imali saznanja s njima u vezi kako bismo to povezali sa vojnim kapacitetima. I kada govorimo o tome, tu mislim i na suradnju na doktrinama, na načinima rada i u vezi sa aktivnostima koje se odvijaju na vojnom polju. E, jer e, razlika između različitih e, programa u čitavom svijetu povezana je sa doktrinama. Dakle, ljudi koji rade na specifikacijama obrambenih programa trebaju voditi računa o tim aspektima kako bi mogli odmah razraditi unaprijed e, specifikacije i onda o tome raspravljati sa industrijom ili sa istraživačima i onima koji rade na razvoju i e, kako bi mogli usmjeravati agencije koje će na tome raditi u budućnosti. A ovo je konkretan program zato jer poticanje ovakvog razvoja, ovakvih razmjena mišljenja zahtjeva odgovarajuću stručnost, a to je doista veliki izazov jer e, trebate se držati ukorak sa različitim tehnološkim razvojima. I na kraju jedna mogućnost e, za stjecanje stručnosti u javnim agencijama odnosi se na agencije za javnu nabavu. Tu nisu potrebne posebne stručnosti kako biste e, mogli razgovarati sa predstavnicima industrije ili e, sa onima koji se bave istraživanjem i razvojem. Dakle, trebaju nam samo administrativne sposobnosti i e, sazivanje sastanaka u cilju izrade ugovora. Ali to je potpuno drugčije, dakle, kada je riječ e, o utjecaju, dakle, ovdje se e, bavimo isto važnim pitanjima. Dakle, ako djelujete samo kao agencija za javnu nabavu, onda nećete usmjeravati kapacitete na način na koji biste to činili kada se bavite kapacitetima i stručnošću u vezi sa doktrinom. Danas kada razmatramo Europsku obrambenu agenciju, nitko ne zna gdje ona se ona smješta u smislu stručnosti Dakle, ovisno o pitanju koje se postavlja, imamo različite razine stručnosti i to se povezuje i sa e, potrebom da se e, i PESCO i drugi programi povežu sa stručnošću raspoloživom u agenciji kako bismo ih mogli provesti, jer inače e, će riješi u dokumentima ostati samo na papiru. Ako želimo konkretizirati aspekte povezane sa ambicijama koje su iznesene u nedavnim odlukama, potrebne su nam odgovarajuće stručnosti i stručno znanje unutar agencija. I tu treba pretočiti te aspekte u i povezati to sa teškoćama i izazovima. Europska obrambena agencija će morati prerasti u agenciju koja će povezivati različite agencije na europskoj razini i one koje su na nacionalnoj razini. Dakle, kako možemo prebaciti sručnosti e, stručnosti nacionalnih agencija u e, Europsku obrambenu agenciju? To je pitanje. A u posljednjih nekoliko desetljeća niko nije odgovorio na to pitanje. A, e, zemlje članice Europske unije nikad ne usklađuju svoja stajališta. Dakle, to je važan izazov i naravno ovdje različite zemlje članice trebaju pridonijeti osposobljavanju obrambene agencije i također trebaju uskladiti nacionalnu i europsku razinu. I to je izazov jer govorimo o važnom programu, ali prerastanje istoga u pravi, pravcati način rada jest veliki izazov. Zatim, odnosi sa NATO-om. To je posebno pitanje. Ali to nije najvjerojatnije najveća poteškoća. To kažem zato jer na kraju krajeva operativni procesi unutar vojnih organizacija se uglavnom usklađuju sa procesima unutar NATO-a i sve zemlje koje izdvajaju sredstva za ulaganja, istraživanje i razvoj sudjeluju istovremeno i u procesima NATO-a. Kultura koja se povezuje sa razvojem NATO-a i e, izgradnjom njegovih kapaciteta je prisutna također i u zemljama članicama, a zemlje članice ovdje imaju potrebu uskladiti njihove e, doprinose NATO-u i europskoj razini, što je posebni skup poteškoća koji nije povezan e, sa samim NATO-om, nego je povezan sa poteškoćama e, koje se tiču posebnih politika. Dakle, u osnovi ovdje je riječ o jednoj velikoj poteškoći, odnosno jedan euro ne možete potrošiti dva put. Ili ćete to izvojiti za europski program i za izgradnju europskih kapaciteta ili za nešto drugo a neću reći što je to nešto drugo. Dakle, imamo čitav niz primjera javnih sredstava koja su povezana ili sa istraživanjem i razvojem ili sa nabavom kapaciteta i ulaganjem. I ta sredstva nailaze na poteškoće u vezi sa konvergencijom unutar europskih programa, a mnoge europske zemlje stoga radije troše svoj novac za izgradnju kapaciteta koji su izravno povezani sa američkom industrijskom bazom. I tu se postavlja veliki izazov koji nema nikakve veze sa Europskom obrambenom agencijom, ali koji ilustrira onu veliku poteškoću koju moramo prevladati unutar svake zemlje. I posljednja napomena, teškoća usklađivanja sa e, civilnim aktivnostima. E, mnogo radim na tehnologijama dvostruke namjene i u tom slučaju postoje velike poteškoće razjašnjavanja onoga što se odnosi na europsku i onoga što se odnosi na e, nacionalnu razinu. Kako bismo izgradili nove buduće kapacitete za sigurnost i obranu, Trebaju nam ogromni kapaciteti, a oni su potrebni i za civilne projekte, dakle inženjeri e, i tehnologija dostruke namjene i tako dalje. To je sve potrebno i tu nailazimo na velike poteškoće koje su povezane sa proračunom, sa međuvladinim okvirom i e, s jedne strane Europskom obrambenom agencijom i s druge strane e, proračunom koji je dostupan za europske institucije, agencije, za nacionalnu razinu i za industriju za potrebe civilnih aktivnosti. Jedan e, dobar primjer toga je velika rasprava o osnivanju jedinstvenog europskog neba i to je povezano i sa drugim agencijama, evo recimo Eurokontrolom, i sa osnivanjem instanci koje ne pripadaju sasvim međuvladinom okviru i koje su povezane sa Europskom e, komisijom s jedne strane i industrijom s druge strane. Dakle, kada govorimo o pitanjima obrane i sigurnosti, trebamo se nositi sa istim izazovom, odnosno kako istovremeno možemo izgraditi kapacitete za obranu, naročito iz proračuna za obranu, a s druge strane istovremeno eh, iskoristiti eh, proračune za eh, obzor 2020. ili za programe poput Cezara. Dakle, tu imate različite planove puta koji nisu usklađeni, imate različite E, okvire za upravljanje koji nisu usklađeni. Imamo također e, i druga pitanja koja donose iste poteškoće Europskoj obrambenoj agenciji koje smo vidjeli recimo u slučaju drugih agencija poput Eurocontrol. Dakle, trebamo iskoristiti iskustvo koje smo stekli tu i vidjeti možemo li e, izgraditi posebne kapacitete za obranu i sigurnost kako bi naši borci na terenu raspolagali konkretnim kapacitetima. I tu želim izvući konkretan zaključak. Dakle, umjesto da se suprotstavljaju javni i privatni programi, bilo bi pametnije iskoristiti sve mogućnosti koje postoje ili za civilne ili za vojna pitanja i spojiti sve to kako bismo konačno izgradili kapacitete. Jer reći ću to jasno i glasno, nikoga nije briga odakle dolazi novac, nego eh, ih samo zanima izgradnja kapaciteta na terenu. I još jedno pragmatično pitanje je povezano sa industrijom. Izgradnja industrijskih e, sposobnosti za razradu dugoročnih programa zahtijeva niz programa iz kojih možete učiti korak po korak kako organizirati različite aktivnosti. Ne smijete preskočiti niti jedan korak jer nećete izgraditi sposobnosti, a ovdje treba očuvati i e, kapacitete i u industriji i unutar sektorskih agencija. I kao što sam rekao, ne smijemo preskočiti niti jedan korak, ali na kraju krajeva moramo biti pragmatični. Dakle, kapaciteti nam trebaju na terenu, a to je najvažnije što trebamo imati na umu. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala, otvaram e, rasprava. Gospodin držan prvi ima riječ. Želite li uzeti riječ? Ne. Izvolite. Hvala gospođo. Ja sam Valerio Brijanije i ja radim za EDU, za Europsku obrambenu agenciju. Žao mi je što se javljam na riječ, ali želio sam reagirati na ono što smo čuli od panelista. Ovo je vrlo korisna inicijativa e, zbog e, svih kontroverzi koje se odvijaju u svijetu obrane. Kao prvo, slažem se da se agencija nije dovoljno koristila što je priznato i u globalnoj strategiji. No, nešto je bilo e, i e, nešto se i e, radilo. Govorilo se o sposobnostima, ukupna vrijednost projekata koji su trenutačno u tijeku iznosi 430 milijuna eura a naš budžet je 300, eh, milijuna i u tom smislu je to velika vrijednost. Taj projekt je pokrivao cijeli spektar i istraživanje i razvoj i održavanje i obuku kao i nabavu. Što više, imamo i čitav niz eh, aktivnosti poput e, podrške industrijskoj bazi. Uključujemo mala i srednja poduzeća, prekograničnu suradnju. Spomenuli ste jedinstvo Europsko nebo. Agencija jest forum e, koji okuplja e, vojno osoblje. U vezi ovo radimo na standardizaciji, na certifikaciji, imamo vrlo širok portfolij aktivnosti a ovdje je bila riječ o budućnosti e, ove agencije. S obzirom na to, prošlog svibnja ministri obrane su usvojili dokumente rezultat e, dugih e, pregovora koji se odnosio na reviziju agenciju identificirana su tri prioriteta za buduće aktivnosti agencije. Prvi prioritet koji je povezan s onim što ste vi rekli je E, da agencija mora djelovati kao instrument, međuvladin instrument za prioritizaciju. Moramo gledati što nedostaje ne na nacionalnoj nego na europskoj razini kako bismo u potpunosti iskoristili potencijal suradnje. Imamo nove instrumente poput kardi, e, zatim e, ključne strateške aktivnosti e, koje će sve pomoći u postavljanju prioriteta. A tu je i plan izgradnje kapaciteta koji je izgrađen u suradnji s državama članicama kako bismo ustanovili koje, drž koje e, vrste resursa će trebati, odnosno koje vrste kapaciteta će trebati u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Drugi prioritet je e, raditi i dalje na e, preferiranom forumu za suradnju. Mi stalno dodajemo nove prioritete u vezi vojne mobilnosti ili kibernetike. Treći prioritet je djelovanje kao facilitatora prema komisiji i drugim europskim agencijama. Kao središnji e, koordinator svih obrambenih aktivnosti na europskoj razini. Mi bi dakle trebali olakšavati e, komunikaciju vojne zajednice sa svim agencijama. Što se tiče budućeg obrambenog fonda, imamo već u pripremi nekoliko projekata. Bavimo se provedbom i analizom tih pripremnih akcija i to uz podršku država članica upravo u okviru budućeg Europskog fonda za obranu. Što se tiče kompetencija i osoblja, više od polovine djelatnika je vojnog obrazovanja, vojne pozadine, a e, administrativno osoblje e, E, sudjeluje isto tako u e, različitim radnim skupima, dakle imamo i inženjere i ostalo. Ispričavam se i drugi se žele javiti za riječ. Ovime zaključujem, ispričavam se. Gospodin Danžan. Pa ne želimo biti pretjerano formalni i službeni. Dvije su rasprave održane na ovu temu između gostiju i parlamenta. želim da ovdje postavljamo presedan. Ovdje je riječ o raspravi između panelista i zastupnika Europskog parlamenta. Tako da za ostale ovo nije prostor za uzimanje riječi. Ja sam htio postaviti e, pitanje Komentari koje smo upravo čuli ilustriraju problem koji postoji u vezi Europske obrambene agencije. Unatoč danim objašnjenjima nama i dalje nije posve e, politički govoreći jasno o čemu se točno radi hoće li to ostati međuvladina agencija, odnosno ključ je ovdje međuvladina dimenzija, odnosno priroda, priroda agencije, odnosno obrambenih pitanja ili a bilo je riječi o uključivanju, umetanju može li agencija postati pružatelje usluga komisiji jer na taj način bi se promijenila priroda upravljanja a promijenio bi se i sadržaj usluga na neki način i to je pravo pitanje koje se postavlja jučer sam se susreo s ravnateljem s direktom u trenutku kada komisija daje na raspolaganje značajnu svotu financijskih sredstava, a parlament će imati sve veću ulogu u nadzoru aktivnosti agencije, ništa od toga nije krivnja agencije Postavlja se to pitanje i želio bih čuti vaše mišljenje o tome. E, nisam dogmatičan, no želio bih čuti vaše dojmove, odnosno razmišljanja o vjerojatnom razvoju događaja Naime, gotovo sam siguran da status quo neće dugo se zadržati. Politički gledane ne znam kako se države članice i europske institucije mogu e, usuglasiti, mogu dogovoriti u vezi strukture e, tijela koja u kratkoročnom roku ne postiže neke, neke vidljive i očite rezultate. Hvala. Ja e, sa svoje strane e, e, ne bih baš pozivala države članice da uzmu riječ. Kada dobijem signal da se netko želim da se netko želi uzeti riječ, ako je zastupnik e, Europskog parlamenta, onda zapravo vrlo brzo oduzmem riječ e, govorniku koji to nije. Naprosto se nitko od zastupnika nije prije javio za riječ. Zamolila bih sada doktora Möllinga da se da prvi e, uzme riječ i da odgovore. Hvala. Želio bih odgovoriti na ovo postavljeno pitanje. vi govorite o političkom okviru. Ja nisam ulazio u pojedinosti, ali da treba postići političku odluku o budućnosti agencije. Struktura neće postrajati zbog e, razvoja ostatka svijeta. Riječ je zapravo o političkom o političkom problemu preživljavanja institucija, kako mi to u političkim analizima nazivamo. Mislim da Europska obrambena agencija mora dati rezultate. 450 milijuna, da, to su značajna sredstva ali moja vlada e, raspolaže proračun za obrambene svrhe od 33 milijarde. Dakle, samo vam to pokazuje e, o čemu mi ovdje govorimo, s čim se EDA može uhvatiti u košnost, a s čime ne. Mi ako želimo instituciju koja može upravljati velikim e, e, stvarom, onda morate, rasti. Mora rasti ili agencija ili nešto drugo. Naravno, stvari se moraju promijeniti, moraju se raditi na drugačiji način. Uđemo li u pitanje e, proračuna i financiranja neki aktivnosti na vrhuncu europske sigurnosne politike E, mogu reći da su se dodirivale sive zone, e, da neke stvari nisu bile u potpunosti transparentne, a to se mora promijeniti, zato jer koristimo novac poreznih e, obveznika. Mora se taj novac trošiti na prave stvari i na transparentan način. Nije važno kako se institucija zove, ako se ona naziva europskom institucijom jer se zapravo troši europski novac. Što agencija može učiniti? Ili kakav je zadatak dobila agencija? E, ministri obrane često govore kako da, daju povjerenja agenciji još od 2013. No ako pogledate koje rezultate agencija postigla u međuvremenu, moramo se e, zapitati zašto bismo e, imali povjerenja e, u smislu djelovanja te agencije za budućnosti države e, članice vode zapravo agencije i upravo iz tog razloga agencija nije postigla rezultate. Hoćemo li mi to promijeniti? Hoćemo li države članice sa konzervativnim e, pristupom prema agencijama zadržati na upravljačkim e, pozicijama ili ćemo postati prava institucija što je bila i izvorna ideja. Jer ako se vratimo na konvenciju na poglavlje osmom koja je dovela do Lisabonskog ugovora, vidjet ćemo da je to bila izvorna ideja, izvorna zamisao. I to je pitanje gdje bih ja ostavio po strani detalje u vezi e, institucija. Institucija se bori za preživljavanje, ali nije pitanje, nije u pitanju preživljavanje agencije, nego preživljavanje Europske e, unije, a agencije barem postavljaju to pitanje. Pa ja ću odgovoriti na francuskom. Ja bi se u praksi e, složio s ovim što je do sada rečeno, nego bi dodao i nekoliko drugih stvarni. Ne dovodeći, međutim, u pitanje je financijskog izvješća agencije. Govorimo o onome što je postignuto i nekoj ravnoteži. Postignuti rezultati nisu u skladu s onim što se očekivalo. Kad pogledamo probleme povezane s razvojenom e, e, agencije, vrlo često se zateknemo u situaciji kada se e, misija, zadatak agencije e, kalibrira ne proaktivno, nego na temelju onoga što postoji, postojećih e, vještina, postojećih kompetencije. U drugim državama isto tako imamo agencije koje se bave obranom, sličnu agenciju imamo i u Francuskoj. mi zapravo definiramo misije prema e, vještinama koje imamo, a ne e, našim ambicijama. A upravo bi nam trebao suprotan e, sustav, i pristup koji se ističe u čitavom nizu dokumenata. To je jedno pitanje. Drugo pitanje ako utvrdimo da je agencija posrednik i facilitator, onda bi to trebao biti neutralan posrednik koji bi mogao organizirati raspravu s ciljem postizanja konsensusa a sve kako bi e, postigao i realizirao svoje ambicije. Međutim, morate izgraditi vještine i kompetencije u smislu upravljanja i tehnologije kako biste to postigli. I zbog toga se slažem s onim što je predstavnik agencije rekao. No, ako pogledamo profile e, vojnih stručnjaka koji rade na nacionalnoj razini ili u sklopu NATO-a, onda vidimo da postoji na, u ovoj e, agenciji problem. Imamo e, karikaturalni primjer Njemačka, Francuska. Operativni voditelji nekih programa, oni su e, e, e, srž međutim vrlo često nisu nisu u suradnji sa onima koji na tom istom problemu rade na agenciji, u agenciji. jer vrlo često vojno osoblje koje pošaljete da radi u EDI e, često presjeće veze i e, presjeće kontakte sa nacionalnoj, e, sa nacionalnoj razini a imamo i vještine koje su na nacionalnoj razini, koje se nadograđuju na europskoj. Dakle, postoji odnos, a čini se da je to odnos nepovjerenja koji postoji između te dvije razine. Želimo li o tome razmišljati e, u smislu međuvladine dimenzije, onda to ne smijemo žrtvovati. To je jedan od pozitivnih e, rezultata koje bismo mogli dodati onome što je do sada agencija postigla. Dakle, ne smijemo to zanemariti ni zaboraviti. I stoga se vraćam na, na svoj zaključak. Mnogo toga je za učiniti u području tehnologije, tehnologije s dvojnom namjenom i mnogo je toga čime se ne bavimo na međuvladinoj eh, razini. olakšavanje tog procesa a, treba biti jedan od zadataka agencije kako bi, kako bi se svi dionici nadopunjavali. A, među vladinoj dimenziji treba dodavati dimenzije i aspekte, a ne oduzimati taj e, aspekte. Mi moramo raditi na dva dva stupa. Međutim, vraćamo se na pitanje kompetencija. Kompetencije se ne izgrađuju same od sebe, izgrađuje ih tim koji međusobno dijeli iskustva i koja posjeduje vještine da bi to mogao izgraditi. Hvala Mislim da smo se približili e, kraju današnjeg sastanka. E, želim zahvaliti našim uvaženim e, panelistima i svima vama koji ste sudjelovali u ovoj radionici. Podsjećam, sutra ujutro imamo sastanak koji počinje u 9. Hvala vam.